Good morning, dear colleagues. Let's start our today's meeting. Uh, and I hope you have enjoyed... Uh, uh, Nadam se da ste uživali u jučerašnjem programu. A sada bih pozdravila dvije zadivljujuće žene. Laureatkinje nagrade Saharov, Lamija Haji Bashar i Hawa Ibrahim. Također mi je jako drago da je naš kolega Antonio Panceri, e, potpredsjednik odbora za ljudska prava ovdje sa mnom i da će supredsjedati. Izvolite, gospodine Panceri, imate riječ. Hvala, predsjedateljice. Sada vam u prvom redu moram reći e, na kojim kanalima ćete naći prijevode, to jest koje prijevode imate. Sve jezike Europske unije i arapski. Zahvaljujem e, odboru FEM i predsjedateljici da su zajedno organizirali ovu točku dnevnog reda. Jučer smo imali 8. E, marta, dan žena. Sada nemamo mnogo vremena za tu raspravu, ali je važno da sada i ovdje e, e, surađujemo sa odborom DROA. To je važan dio vanjskog djelovanja Europskog parlamenta angažman, to jest angažman za ljudska prava i rodnu jednakost. Bavimo se specifičnim pravima žena. I imamo nagradu Saharov. To je važna inicijativa. To je jedna od vodećih inicijativa, flagship inicijativa kako mi kažemo ne radi se samo aktivistima za ljudska prava, već i o potrebi da ti da su ti aktivisti važan faktor demokratskih procesa u raznim zemljama. Pozdravljamo e, dobitnice e, nagrade Saharova, Lamija i Bašar. O, ona je dobila nagradu 2016. i gospođu Hawa Ibrahim iz Nigerije. Ona je dobila nagradu 2005. godine. Obje dobitnice su hrabre žene i odigrale su središnju ulogu u borbi za prava žena i za, u borbi za ljudska prava. Sada ćemo ih e, čuti, e, kao i gospođu Maru Marinaki. Ona je savjetnica za rodnu jednakost u UNSCR-u. E, sada bih dati riječ gospođi Ibrahim. Ona će govoriti arapski dolazi iz Nigerije i dobila je nagradu Sahara od 2005. godine. Izvolite, imate riječ. Hvala predsjedateljice, dame i gospodo. E, Posobno se zahvaljujem na ovom pozivu. Jučer smo imali veliki dan, bio je to dugi dan, imali smo odlične rasprave i sastanke. E, e, poziv da e, ovdje govorimo je čast za nas. Također želim posebno zahvaliti Stefanu i Kristini i timu asistenata koji su nam pomogli da se snalazimo ovdje u parlamentu. Hvala lijepa. Mislila sam da smo toliko toga rekli jučer da, da ću danas govoriti samo kratko. Mnogo, sam, mnogo smo razgovarali i dobili smo mnogo materijala za razmišljanje. E, e, dodat ću nešto onome što je Ramija rekla. Ona i Nadja i dobitnice su e, nagrade Saharov za 2016. godinu. One su obje bile e, žrtve seksualnog ropstva. Osim Jazida imamo i Boko Haram e, u Nigeriji, u dijelu Nigerije iz kojeg ja dolazim. 60% djevojaka Čibo koje su otete su još u ropstvu E, one ne dobivaju lijekove, one, one su, neke su od njih još uvijek seksualne robinje. Neki su od vas pokrenuli kampanju da ih vratimo. E, moramo se suprotstaviti o, o jazidima Boko Haramu i drugim ekstremistima i teroristima. E, to je naša poruka nakon ovog dana E, moramo reći da je dan žena svaki dan. A još važnije, da nećemo šutjeti. Ustaćemo, borit ćemo se za prava jazida, za prava e, izbjeglica koje traže sklonište i za prava svakog ljudskog bića, naročito žena. E, imali smo situacije u kojima je cijeli svijet u, u uzbuni zbog terorizma. Europska unija djeluje, Ujedinjeni narodi djeluju. Ali europska vanjska politika, osim vanjske politike, osim regionalnih akcija, e, važno je ono što radimo u našim malim e, prostorima. Za mene je to važnije to je mali kamenčić u mozaiku, to je ono što ja radim koji će e, pomicati e, stvari. Da, mi smo sada u hramu pravde u Europskom parlamentu gdje se donose zakoni, ali osim zakona trebamo akciju, kao što je predsjednik rekao. E, nagrada Saharov je pomogla da na stol dovede aktivizam. Vi ste mnogo toga učinili. Nadam se da ćemo e, moći i dalje raditi na tome da osim vanjske politike e, i svi dalje promičemo ovu borbu. E, dati ću pet prijedloga uz ono što sam rekla jučer. Svaki od nas ćemo imati E, e, e, dati će, mi ćemo vam dati naša leđa kako bismo vam pomogli. Hamija, Nadja, svi ćemo raditi zajedno. Možda će sljedeći saveznik kojeg ćete trebati, možda ćemo to biti mi. Moramo jedni drugima pružati ruke i pomagati si. Također moramo dalje učiti, moramo učiti druge, moramo čitati, moramo naročito paziti što učimo naše buduće generacije. Moramo, moramo točno znati koji je naš individualni identitet. O tome smo jučer govorili. Nitko nas ne smije podrivati. Mi imamo dostojanstvo kao žene, kao muškarci, kao djeca. Želim reći, e, čuli smo jučer e, primjere toga, ali moram podcrtati da nitko ne smije e, kršiti naše dostojanstvo kao žena. Četvrto što želim predložiti jeste otpornost. Ne smijemo se bojati E, izazova. Izazova e, za naše dostojanstvo kao žena i političke izazove i druge izazove. Moramo biti otporne i ne bojati se. Odbijamo da se bojimo. Ja odbijam da se bojim. Želim biti otporna. I nadam se da ćemo danas usvojiti taj, to načelo otpornost u svemu onom što radimo, jesmo li za, zakonodavci, aktivisti ili bilo što drugo što radimo u našim malim područjima. U tome moramo biti sjajni, odlični. E, moramo raditi još bolje nego što smo to do sada činili. I na kraju, e, krećimo se, idemo naprijed. E, ne smijemo biti zadovoljni E, s onim što smo učinili. E, e, moramo letjeti ili trčati ili hodati, a oni koji ne mogu hodati moraju puzati, ali moramo se kretati naprijed. Hvala. Hvala lijepa Hvala lijepa. A e, sada imamo Lamiju Bašar koja je dobila nagradu Saharov 2016. Htio bih iskoristiti ovu priliku da objasnim da nemamo mnogo vremena, ali e, saslušat ćemo nekoliko zastupnika ili zastupnica kako bi e, dobitnice nagrade mogle e, dati svoje komentare. Imate riječ, izvolite. U prvom bih redu e, vam željela predati čestatki pozdravljam sve žene svijeta. Želim im dobar dan. Dobar dan, žene. E, mislim u prvom redu na žene i djevojke koje su robinje. E, drže ih e, teroristi poput Daesha, Boko Harama i drugih terorističkih skupina. Mislim i na žene i djevojke koje koje su još uvijek robinje i u rukama tih e, divljih ljudi, divljih muškaraca. E, želim im reći da cijeli svijet misli na njih. Cijeli svijet vidi e, tu tugu, bjedu i patnju, stotine žrtava koje umiru svakodnevno zbog tih terorista. Žene se suočavaju sa mnogim e, problemima, ali problemi žena na zapadu se jako razlikuju od problema žena u arapskom svijetu i e, u zemljama istoka. E, žene civiliziranog svijeta imaju drugačije probleme od problema žena u zemljama u razvoju bilo da se radi o problemima u miru ili u ratu. Statistike koje imamo i koje nastoje e, proučiti status žena. Te statistike pokazuju da žene koje su izložene nasilju i silovanju, e, seksualnom nasilju, da e, su te brojke ogromne, ali e, te brojke ne odražavaju stvarnost. Stvarnost je još gora. Ima, postoje žene e, koje su izložene genitalnom saka, sakačenju. imamo žena koje su u robstvu, ne znamo što, od njih, što će od njih biti. To to postoji i u europskim društvima i u istočnim društvima. Mislim da bi između žena i muškaraca morala postojati jednakost, e, rodna jednakost, jer žene žene iznose više od polovice e, čovječanstva Usprko svim naporima e, koje su počinjeni, e, žene uživaju samo polovicu prava koje imaju muškarci. E, ispričat ću vam moje osobno iskustvo, iskustvo koje odražava status žena u Iraku i drugim muslimanskim ženama, kako u miru, tako i u ratu. U miru i prije rata, prije sukoba, imali smo zakone koji slijede e, šarijatske zakone, u, recimo u Iraku. E, osoban status, e, a, status ženitbe, sve je to se mora ravnati po šarijatskim zakonima. Mnoga društva su jako tradicionalna društva koja sile djevojke da se udaju. Imamo mnogo ranih e, e, udaja, e, udaju se maloljetnice, a to dovodi do toga da mnoge djevojke kad se udaju pobjegnu. Te fenomene vidimo u svim društvima, čak i u bogatim društvima E, žena je koji puta e, žrtva e, financijskih transakcija između obitelji. Obitelji daju djevojku u udaju je kako bi dobili novac. Žene su također žrtve silovanja. To je zločin. A u Iraku oni koji siluju nisu kažnjavani dakle uživaju nekažnjivost. Jer e, postoji dogovori između obitelji i žena koja bude silovana, e, on nju brzo udaju kako sud ne bi mogao suditi o tom nasilju. Koji puta e, svećenik e, ili e, e, sili djevojku da se uda nakon silovanja. To je zakonito u očima zakona u, Iraku. Prema tome žena se od toga ne može obraniti. Također postoje zakoni o razvodu E, ti su zakoni vrlo složeni i ne idu u korist žena. E, muslimanska društva su e, žrtve politizacije islama. Imamo jednu, jedan stroj medija koji pogoršava situaciju i smanjuje prava žena. Smanjuje slobodu žena. Sve to nije u skladu sa načelima modernog svijeta. Vraćamo se u, ako se vratimo u 50. i 40. godine Iraka i u stare slike, slike stare 100 godina, vidimo da je tada postojala sloboda žena, međutim sada se situacija negativno razvila i pogoršava se. Žena i djevojka se e, suočavaju sa seksualnim zastrašivanjem, uznemiravanjem, e, um, e čak i od strane e, kolega, sugrađana. A to se sve događa u miru. U ratu je to situacija još gora jer je žena prva žrtva rata ona je prva žrtva strašnih zločina koje su počinili Daješ i Boku Haram u posljednjih nekoliko godina. Imamo zločine e, koje smo vidjeli u Bosni i u drugim e, e, regijama svijeta. Svaki put kad dođe do rata, žene su prva žrtva rata. Žrtve su strašnih zločina koji se događaju pred očima cijelog svijeta, ali međunarodna zajednica je nepokretna i nije zaustavila te zločine. Ta zlodjela e, koji krše e, prava žena. Prema tome ponavljam, e, žrtva je, prva žrtva rata je žena. Mnoge žene ostaju udovice e, zbog tog rata. Moraju se brinuti za obitelji, skrbiti za njih. E, a u društvu su marginalizirane. E, one su društveno i ekonomski marginalizirane, dame i gospodo. Trebalo bi pokušati da dođemo do jednakosti, ravnopravnosti između muškaraca i žena, ali e, društvo bi se moralo fokusirati na četiri razine. Na pravnoj razini bi trebalo imati e, zakone i propise koji e, zaista dozvoljavaju da se ta rodna jednakost ostvari Drugo, na europskom nivou i na nivou svih drugih zemalja, kao i na nivou nacionalnih institucija i lokalnih institucija, trebalo bi e, revidirati konvencije ili e, usvojiti nove konvencije koje bi podupirale žene Eh, ojačale njihove kapacitete i mogućnost emancipacije. Mm, eh, zakoni se često ne primjenjuju na lokalnoj razini. Eh, treće, socijalni nivo. Trebali bismo imati jači glas koji brani prava žena u društvu. E, to ne smije biti e, uloga samo aktivista i aktivistica. E, I muškarci i druge organizacije bi trebale dići glas i boriti se za prava žena. Sve organizacije, akademske, sve nevladine organizacije E, organizacije civilnog društva bi se morale boriti za prava žena, financijska i politička prava žena. Na ekonomskom nivou bismo trebali imati e, posebne fondove za sve aktivnosti koje e, se bore za emancipaciju, ekonomsku i političku emancipaciju žena. Treba poduprijeti partnerstvo žena. I na kraju, što se tiče kaznenog zakona, kaznenog područja, trebali bismo očuvati dostojanstvo žena i zaustaviti e, ropstvo žena Pozivam međunarodnu zajednicu i Ujedinjene narode e, da osnuju posebni sud koji bi bio nadležan za te probleme i koji bi imao dovoljno široke ovlasti da bude djelotvoran. E, e, rezolucije bi morale biti obvezne za sve članice Ujedinjenih naroda E, taj bi sud trebao biti nadležan za ova zlodjela i e, donositi vrlo oštre sankcije. Hvala. Šukran, grazie. Hvala. Gospođa Marinaki, iz Europske službe za vanjsko djelovanje. Izvolite. Hvala vam gospodine predsjedatelju. Sa svoje strane zahvalila bih e, supredsjedateljima na ljubeznom pozivu i na odličnu inicijativu za promicanje ove današnje rasprave. Također ponudila bih svoje suosjećanje kao i svo poštovanje prethodnim govornicama gospođici Bašar i Ibrahim zbog svega što su morale preživjeti i to mogu reći da je još jedan dodatan dokaz da naš međunarodni sistem nije uspio u svom osnovnom zatatku, a to je da svima osigura mir i sigurnost. Također čestitala bih svim ženama s obzirom da nažalost, još uvijek trebamo ovaj dan kako bi nas podsjetio na to što bi jednakost za sve zapravo trebala značiti, premda to još nije stvarnost. Moramo dovršiti taj status quo, stereotipe, moramo svijet učiniti boljim mjestom za što nam je potrebna rodna jednakost. Ženska prava su ljudska prava i naravno imamo odličan okvir odluka, političkih odluka rezolucija Vijeća sigurnosti i svih drugih međunarodnih organizacija, no ono u čemu ne uspijevamo je provedba. I to je upravo ono gdje moramo sada staviti najveći naglasak, pažnju, ukoliko doista želimo nešto promijeniti. Europski parlament predvodi time i doista očekujemo od vas političko vodstvo, ali isto tako i entuzijazam, ambicije, i hrabre odluke koje su nužne kako bi sve bilo stavljeno u odgovarajuću perspektivu. Uz zakon potrebne su nam aktivnosti, gospođa Ibrahim je bila jasna, učenje, čitanje, obrazovanje i moramo ženama vratiti dostojanstvo. Moramo snažiti njihovu otpornost i tu imamo sjajan alat u kontekstu rezolucije 1325 vijeća sigurnosti koje je zapravo ishodište svih rezolucija koje se tiču važnosti uloge žena u održavanju mira i sigurnosti. To je usvojeno 2000. godine, a 17 godina kasnije provedba je još uvijek daleko ispod očekivanog. Nakon toga nismo u ovih 17 godina imali samo jednu rezoluciju, već osam dodatnih rezolucija. Rezolucije koje se bave problemima poput silovanja, spolnog nasilja, sukobima, problematike radikalizacije i situacije u kojima su žene postale žrtvama okolnosti i kao Europska unija mi imamo vodeću ulogu, vodimo svojim primjerom. I tako bismo to trebali činiti i u ovom slučaju, nulta stopa tolerancije, puna odgovornosti, i odgovarajuća pravda za sve i kazna za počinitelje. Zbog toga obrazovanje, pravda, provođenje zakona i preuzimanje odgovornosti od strane društva su stvari koje će doista nešto promijeniti, promijeniti status quo. Moramo promijeniti središte svoje pažnje na prevenciju, prijeći sa reaktivno na proaktivno djelovanje i promijeniti samu retoriku. Moramo uključiti i žene i muškarce i promijeniti načine razmišljanja ukoliko želimo promijeniti situaciju. Zaključno, kako bismo istaknuli činjenicu da što se više stvari mijenjaju, tim više stvari ostaju iste, voljela bih vas vratiti u vremenskom stroju u 416. godinu prije Krista u vrijeme Peloponenskog rata i opsade otoka Milos. Kao što znate, rat se borio između Sparta i Atene. Milos je bio maleni otok, kao što je i danas, i 416. prije Krista Atena je napala Milos i zatražila da se Milečani predaju i plate dana kateni ili da budu uništeni. Ponosni Milečani odbili su to i nakon opsade Atenjani su porobili grad, poklali sve muškarce i porobili ženu, žene i djecu. To zvuči prilično moten, moderno. I šta je Tukidid o tome napisao? Rekao je, pravo što se svijeta tiče je samo pitanje između onih koji imaju jednaku vlast. Snažniji čine ono što mogu, a oni koji su slabi pate ono zbog onoga što moraju. Grazie, grazie davvero. Hvala vam lijepo. Sada ćemo riječ dati nekolicini zastupnika kako bi mogli u ovom ograničenom vremenu koje imamo na raspolaganju dati svoj doprinos. Zapisao sam nekoliko imena, možda još dvije osobe mogu staviti na popis. Potpredsjednica od Brafam, Mary Honeyball ima riječ. Hvala vam, zahvaljujem svima, osobito našim počesnim gošćama, gospođicama Ibrahim i Bašar, koje su doista bile nadahnjujuće u svojim izlaganjima. Doista mi je bilo zadovoljstvo što sam vas mogla danas saslušati, jer nam je svima u Europskom parlamentu dalo pravi uvid u stvari koje ste u svojim životima prošle i još uvijek prolazite. Hvala vam doista na tome. Prošli tjedan sam prisustvovala jednom sastanku gdje je jedna od sudionika rekao da je sljedeća velika borba u svijetu borba žena. Radit će se o tome da će se žene doista ustati za svoja prava, obranu prava, to činimo već ovako i onako, ali to će nastaviti i rasti. Tako da smatram da smo doista na početku jednog eh, masivnog međunarodnog pokreta i potpuno se slažem s time da svi trebamo biti solidarni u tome i shvatiti da su ljudima ove prostorije potrebni drugi ljudi prisutni u ovoj prostoriji. I u proteklim danima okupili smo velik broj žena i svima zahvaljujem na suradnji i želim vam doista sve najbolje u budućnosti. Hvala vam. Zastupnica Lohbiler. Hvala, zahvaljujem svim panelistima na ovim impresivnim uvodnim izjavama. Ja imam neka pitanja vezana uz provedbu rezolucije 3025 koju ste s pravom pohvalili. Pitanje možda možemo uputiti i našoj irečkoj dobitnici nagrade Saharov. Odvijaju se borbe, dolazi do oslobađanja Mosula iz ruku Jesa i čini se da je tako nešto moguće, izvedivo, unutar ove godine. Koliko znam, ne održava se proces konzultacija kako bi se uključilo žene u političku pozornicu, pozornicu razdoblja za ovu regiju koja je pred nama. Možda biste nam mogli reći nešto o tome jer e, zanima nas da li se konzultiralo žene iz grupacija ondje, da li od strane Europske unije, Irečke vlade ili bilo koga ko sudjeluje u procesu oslobođenja. Gospođi Marinaki bih rekla da je dobro da se Europska unija usredotočuje na osnaženje rezolucije 3025 i da pređemo sa e, reagiranja na pravu prevenciju. Što UN zapravo radi kako bi osnažio implementaciju rezolucije 3025? To bi bilo moje drugo pitanje. Hvala vam. Zastupnica Soraya Post. Hvala lijepo. Mislim da se ja moram vratiti malo u prošlost. Međunarodni dan žena započet je prije otprilike stotinu godina i to je započela jedna skupina žena koje su u Sankt Petersburgu prosvjedovale kako bi došle do kruha. Prije toga, 1909. u New Yorku, žene su prosvjedovale zbog uvjeta rada i prava glasa. A danas i dalje postoje države koje ženama ne daju pravo glasa njeću svojim građanima politička prava. U Švedskoj smo 1921. dobili pravo glasa za žene, što je značilo da je i pet žena došlo u parlament. Danas oko 27% e, zastupnika u parlamentima svijeta su žene, no to nije stvarna jednakost. Tekom proteklih godina, dakle, došlo je do znatnog uspjeha, napretka, ali još je mnogo toga pred nama. I kada vidimo razvoj događaja u politici, kako se situacija u svijetu odvija, čini se da stvari su doista zastrašujuće, jer kao što ste već rekli, stvari se kreću unazad. I to ne govorimo samo o ratnim i sukobljenim zonama svijeta. To se događa i u razvijenim zemljama, u Europskoj uniji, u Poljskoj primjerice. U Rusiji također. Dakle, žene se još imaju mnogo toga pred sobom, mnogo toga zaboriti se. I ja doista ne volim odviše Međunarodni dan žena, svakako poštujem rad koji je u to uložen, ali mislim da se radi o svojvrstnom skandalu za mene kao ženu. Kada mi netko kaže čestitam ti na tvom danu žena, osjećam još veću frustraciju u takvim trenucima. Frustraciju zbog nejednakosti koja još postoji razmišljamo o tome kako mi političari sklapamo sporazume sa različitim zemljama poput Afganistana, donosimo odluke. E, čak se u Afganistan šalju nazad djevojčice, žene, koje se ondje kamenuje. Znamo da se i dječake šalje nazad u Afganistan. I oni kad kada izvode točke za pedofile, političare koji su na snazi, a to su ljudi koji donose odluke. To je daleko od jednakosti. Jučer u Švedskoj velik broj žena je započeo štrajk, napustile su radna mjesta ranije na što su trebale i moramo se držati zajedno jer problemi s kojima se vi sučavate u ovim ratnim zonama su i moji problemi, Jesu to problemi koji utječu na moj svakodnevni život. Smatram dakle da je vrijeme da zajednički ustanemo i ono što je važno je nasilje između partnera. To još uvijek nemamo u tekstovima svojih sigurnosnih programa, Dakle, moramo se boriti. Ne želimo svakako klubove žena, to su patriarhalne zamisli o udruženjima žena i tome slično. I mi smo ljudi, tako nas se mora i doživljavati. Hvala. Imali smo pitanje, gospodin Marinaki, koje vam je upućeno, ako želite odgovoriti, možda jedna minuta. Da, sasvim kratko, naravno mogu govoriti u ime Europske unije, ne u ime UN-a, kao što znate, no svejedno, e, blisko surađujemo s UN-om. Rezolucija 1325 zapravo predviđa okvir provedbe koji obvezuje sve države članice UN-a da svaka formira nacionalni akcijski plan s obvezama koje su konkretne, mjerljive i za koje je vlada odgovorna. Zaostajemo u provedbi tih obveza od 2000. godine. Od 193 zemalja u svijetu svega 63 imaju nacionalne akcijske planove nakon 17 godina, a 10 naših država članica još uvijek nema takav nacionalni akcijski plan. Dakle, tu imamo snažnu globalnu kampanju, kao i interno govoreći, da sve države članice razviju svoje nacionalne akcijske planove, što je zapravo jedan mudar one-stop shop za sve vlade kako bi mogla planirati i biti odgovorne u konkretnom smislu za rezultate i ispunjavanje onoga što bi mir, sigurnost za žene trebalo konkretno značiti. Hvala. Zahvaljujem. Zastupnice, e, gospođice Bešar, izvolite. Postavljeno je pitanje koje se tiče oslobođenja Mosula. E, borba za Mosul je, e, traje već tri mjeseca 3500 žena i djece su tamo zarobljeni. Samo tisuću ih je oslobođene. Od 2015. nijedna žena ni dijete nije oslobođene. Oni se sami oslobađaju one ne znaju ko, kome bi se trebale obratiti, koga bi trebalo pobjediti. Žene, e, žene i djeca su još uvijek u ropstvu. E, Jazidsko društvo je siromašno. To je društvo koje ne može platiti e, otkupninu za ženu ili djevojčicu a daješ e, ih e, prodaje i to vrlo skupo. Tako jazidi ne mogu svoju vlastitu djecu otkupiti. Hvala. Mm, Gospodica Ibrahim. Dakle, na temelju ovoga što smo čuli možemo reći da u regiji koja je pod nadzorom Boko Harama, e, tu govorimo o Čadu, Kameronu, sjeveru Nigerije, sa oko 200 milijuna ljudi ukupno u Nigeriji, ovo pitanje ekstremizma i nasilja protiv žena, statistički govoreći barem je nešto što je potpuno nemoguće. Dakle, nije nužno samo zakonodavstvo, već i aktivnosti. Nadovezala bih se na ono što je rečeno o alternativnoj retorici. Pokušat ću vam u pola minute dati primjer toga kako ja pokušavam biti kreativna, sigurno sam da ste vi još kreativniji od mene. No, dakle, na koji način e, možemo doista doći do solidarnosti? Jedan od projekata na kojima radim je Majke bez granica, a to je pokušaj uklanjanja mladih od nasilnog ekstremizma. I svakako želio bih imati više sudionica, nadam se nakon ovog sastanka već kako bismo vidjeli kako možemo e, zajedno surađivati u tome unutar tog projekta Majke bez granica protiv ekstremizma. No, kada sam se bavila e, šerijatskim pravom i slučajom gdje su žene ubijene kamenovanjem u Nigeriji, dobar dio šerijatskog prava većina ne dopušta ženama da javno govore pred sudovima. Dakle, ja to nisam smjela učiniti. Ako ste možda gledali dokumentar cnn i BBC-a u ime Allaha, ja bih porukice davala muškarcima da u moje ime kaže što sam željela, jer kao žena pred šerijetskim sudom nemam pravo govoriti kako tada uvesti alternativnu retoriku kao odvjetnik? Ono što sam učinila je da bih pri svega proslijedila poruku, ali sam proučila u potpunosti zakonodavstvo i živjela u skladu sa time, kako bih bila autoritetna u onome što radim ne znam kako vi sami možete preuzeti taj autoritet, no ja sam postala iza svoj svojevrsni autoritet. Iako bih muškarci morali čitati moje porukice, a, dobila bih kad kad pitanja što to znači, oni bi rekli ne znam, morat ćemo pitati. ja sam postala zapravo sudionik u tome, ne zbog toga što sam govorila u sudnici, već zbog toga što sam razvila jednu alternativnu retoriku kojom sam se mogla pobrinuti da sam još uvijek zadržala određenu razinu kontrole. Sedam godina, dakle, nisam imala pravo glasa. I tu ciljem na to kako razviti strpljenje, jer rješenja ne dolaze odmah, ali želim reći da nastavite raditi. Nakon sedam godina jedan sudac mi rekao zbog čega jednostavno sami ne izložite svoj slučaj i dobila sam priliku govoriti. I tada sam vidjela da se napreduje na taj alternativan način. I sad u sudnici više nije postala argumenta Dakle, prošlo je to vrijeme pa sam razvila novu alternativnu retoriku, to je bilo da sam pisala sucima. Rekla bih primjerice, znate, na temelju novog prava šarijatskog, radi se o nadležnosti vašeg suda, koja nije, koja ne obuhvaća smrtnu kaznu kamenovanjem. Pa nam recite kako možemo izložiti ovaj slučaj pred vama. Tako da sam prebacila taj slučaj sa sebe i zatražila sudce da nam pomognu na neki način sa tom strategijom kako argumentirati stvari u slučajevima gdje oni nemaju nadležnost. Dakle, želim reći, mogu postojati takve alternativne retorike, ali morate ih izvući iz sebe. I u kakvim god se situacijama, događajima zatekli, pogledajte uvijek dalje od onoga što možete vidjeti. Vjerujte svojoj intuiciji. I vjerujte da imate u sebi snage da razvijete alternativnu retoriku i za kraj imajte saveznika, nemojte djelovati sami. Jedan ima snagu, ali kolektivno u saveznicima imamo mnogo veću snagu. Blagoslavljeni bili. Grazie. Grazie davvero, mi sembra un molto Hvala vam lijepa na ovoj poruci koja je doista vrlo jasna i zahvaljujem našim gošćama. Ovo je bila kratka rasprava, ali vrlo intenzivna i e, visoke razine. A sad, sad ću dati riječ predsjedateljici e, odbora FAM, gospođi Blinkević Jute. Saloni. Ja. will start still a Mislim da možemo početi, ima još dosta dnevnog reda i lijepo vas e, molim da zauzmete svoja mjesta da bismo počeli sa sljedećim e, dijelom našeg današnjeg sastanka. Želim prvo zahvaliti svim govornicima u prvom dijelu. Doista smo čuli nadahnuta te govore i sada bih vas eh, pozvala da raspravimo o jučerašnjim radionicama. izvjestitelji eh, će eh, nam reći što se tamo događalo i nakon toga o onom što čujete možemo imati raspravu. Prije toga ću vas izvijestiti o tome kako ide rasprava. Moramo se toga strogo pridržavati jer je puno onih koji e, će se željeti javiti za riječ. E, nakon prezentacija lijepo molim da našim poslužiteljima e, dodate papir sa svojim imenom, vašim parlamentom i e, zemljom iz koje ste, da bismo znali koliko e, vas je koji se javljate za riječ i e, lijepo molim da ispunite te papire, te obrazce i prikupit ćemo ih u narednih pola sata. Nakon toga zatvaramo listu govornika budući da je ona već do sad podugačka a prije toga gospođa Jolanta Reinkader iz Europskog instituta za rodnu ravnopravnost koja je e, bila u prvoj radionici e, o ženama i e, STEM znanostima, dakle inženjerstvu i matematici. I Naziv radionice bio je zaustavljeni ili podkopani napredak, e, pa Jolanta izvolite, možete nam reći što se događalo na vašoj radionici. Iskoristit ću priliku da, se, da zahvalim Europskom parlamentu i odboru FAM na suradnju e, i na organizaciji e, ove rasprave o ženama i STEM-u, te vas sve pozdravim e, i mogu reći da smo imali doista zanimljiv sastanak o ženama i STEM-u i dakle znanosti, tehnologiji, inženjerstvu i matematici, što se smatra ključnim za porast zapošljavanja i gospodarstva. To je jedan od najbrže rastućih sektora u Europskoj uniji, a potražnja za STEM profesijama i sličnima će e, očekivano je rasti do 2025. po 8% godišnje, a prosječni rast za ostala zanimanja samo je 3%. Dakle, e, za STEM je e, trend sličan, ali će e, biti i potražnja za 3,5 milijuna radnih mjesta u STEM sektoru u najbližoj budućnosti. Milijun e, novih e, poslova, 2,4 milijuna ljudi koji će morati zamijeniti umirovljene e, STEM profesionalce. Dakle, to je jedan od najbrže starećih sektora u Europskoj uniji također. Tri su trenda koja želim istaknuti. Prvo, da postoji velika potražnja za profesionalcima u e, STEM područjima, a broj studenata koji se odlučuju za STEM znanosti ne raste. Između 2003. i 2014. nema promjene. I treće, žene su i dalje preslabo zastupljene u STEM-u i u e, konkretnim zanimanjima poput e, informatike i inženjerstva. Od svih e, diplomanata u e, visokom obrazovanju samo 13%, 13% su žene, a 38% muškarci. Te pogledate li sastav diplomanata u STEM-u, vidjet ćete da su žene jedva preko 25% zastupljene, pa i tu vidimo rodnu segregaciju. U sektoru zapošljavanja situacija je vrlo slična, ali čak i ako e, STEM pruža bolje mogućnosti za zapošljavanje žena, 76% recimo u, u STEM-u, a 64%. Općenito, dakle 12% više, još uvijek je udio e, žena mali i polako raste. A i jučer se govorilo o tome da moramo uzeti u obzir i e, razdjelnicu i podjelu između privatnog i javnog imamo više žena u e, STEM zanimanjima u javnom nego u privatnom sektoru što znači da su im manje plaćene znači da su im e, slabije mogućnosti za napredovanje u karijeri i tako dalje moramo pogledati koje su prepreke i koji su razlozi koji onemogućuju da žene ulaze u STEM zanimanja vrlo su složeni ti čimbenici i zapravo se radi o mješavini e, društvenih, e, kulturnih e, i gospodarskih razlika, ali moramo u svakom slučaju raditi na uklanjanju tih barijera. Budući da postoje stereotipi, socijalne norme i trebamo se protiv toga boriti, to su stereotipi o ženama i muškarcima, o mogućnosti njihovih postignuća, ali tu je i pitanje obitelji, pitanje vršnjaka i uloga, rodnih uloga e, koje su isto stereotipizirane. E, nemamo pravih e, modela za u području i također je vrlo mali interes žena za STEM, ali to je možda povezano sa činjenicom da e, su to stvari koje ženama nisu tako zanimljive. Možda bismo tu trebali promijeniti način gledanja i e, može tome dodati recimo malo filozofije, povijesti, e, liberalnih umjetnosti pa bi to možda povećalo privlačnost. S tem profesionalci trebaju biti i vješti u onome što se zovu meke vještine, komunikacijske vještine, management. I to je važno e, područje i možda bi trebalo malo intervenirati i u kurikulumu e, tih e, područja. STEM kultura je e, dominantno muška e, i e, podaci pokazuju da muškarci u STEM, STEM sektoru a, zapravo rade dulje, a ne kraće, neskraćeno radno vrijeme. To je sektor koji se ne smatra baš dobrim za obiteljske ljude E, a tu su i e, organizacijske e, stvari kao što su recimo promaknuća pa onda i kvalificiranost odnosno žene su možda isključene čak iz dostupnosti nekim ili pristupa nekim informacijama dakle negdje se to zove inženjerskom, negdje STEM kulturom, ali uglavnom je e, pod dominacijom muškaraca. E, ako pogledamo druge karakteristike e, radne snage u tom području, a to su recimo obrazovna razina i žene i muškarci prolaze kroz različite faze u životu na različite načine. E, i e, recimo muškarci ne samo da se brže integriraju u te profesije, nego tijekom života zapravo su sve jače prisutni u njima, a žene, ženama prisutnost opada. I u starijim dobrim skup, skupinama e, je manje e, žena e, i manje ih je na mjestima koje su najbolje plaćena. I sve to ima veze s prekidima karijere zbog djece i obitelji jer u tom razdoblju muškarci učvršćuju svoje pozicije, a žene ih gube. Osim navedenoga i kućne eh, i obiteljske prilike eh, su zapravo veliki pokazatelj eh, jer su žene koje imaju djecu recimo tineđerske dobi iznimno malo zastupljene ovim zanimanjima a muškarci previše zastupljeni i oni su ti koji zarađuju u kućanstvima odnosno obiteljima s djecom, a žene se opredjeljuju za fleksibilnije sektore, za e, povremeni rad i e, fleksibilnije kombinacije. Dakle, e, osim toga čuli smo i o jednoj studiji o koristima rodne ravnopravnosti koja recimo do, prinosi i e, većoj zastupljenosti žena u STEM-u, većem e, broju djece i tako dalje. Sve bi to moglo dovesti do još 1,2 milijuna E, radnih mjesta i BDP povećati za preko 800 e, e, milijardi do 2050. godine, pa unutar konteksta Europske unije moramo na tome raditi jer se ova istraživanja temelje na vrlo čvrstoj i dobro utemeljenoj metodologiji. Trebamo ozbiljnu promjenu u rodnoj e, segregaciji e, u pogledu e, posla i zapošljavanja, tu se stvari presporo mijenjaju i jedna od naših težnji treba biti smanjenje ove neravnopravnosti. Ja ću prvo reći da postoji potreba da se koncentriramo na kurikularne e, i nastavne e, na pitanja, e, zatim na upravljanje karijerama, zatim imamo i profesionalnu orijentaciju u školama, ljudi koji na tome rade trebale bi vjerojatno imati bolje poznavanje pitanja rodne rap ravnopravnosti. Zatim trebamo veće partnerstvo između e, škola i industrije upravo u cilju uvođenja tema e, i e, pored toga povećati razinu i poticati zanimanje e, za znanost, zapoznavanje znanosti i razumijevanje znanosti što bi e, zahtijevalo složeno djelovanje i uključenje većeg broja institucija u takvu vrstu rada. To su dakle bila naša glavna razmatranja i e, hvala vam lijepa na pozornosti i na raspolaganju sam za pitanje i komentare. E, sada ćemo čuti Gordanu Čomić e, koja je dopretnica Narodne skupštine Srbije. Ona će nas izvijestiti o radionici globalna perspektiva oslobađanje od nasilja i e, jačanje prava žena. Hvala lijepa. E, e, Star Trek Deep Space Nine, e, kapetan John Lopika, koji kaže engage, sjećate se toga, s time bih počela, jer je i on vrlo istaknuta osoba koja se bori protiv nasilja nad ženama on je jako angažiran u stvaranju i e, oslobađanju svjetova u svemiru. E, to je ono što koristim e, kad govorim o angažmanu. Anga, Želimo se angažirati na rađanju novog svijeta. Želimo razviti novi diskurs koji će doći možda nakon nas. E, ono što smo prikupili i e, stavili u naše zaključke nakon jučerašnje rasprave jeste kako se angažirati, a ne zašto. E, kako se angažirati na stvaranju dostojanstvenog svakodnevnog života za muškarce i žene u svim društvima svijeta. Naša opća preporuka jeste da osuđujemo i potičemo zero toleranciju i e, osuđujemo nasilje nad ženama kao i diskriminatorne prakse protiv žena jer možemo mjeriti u nasilnim društvima vidite da postoji šutnja o nasilju u obitelji. O tome se uopće ne govori. Stoga moramo gurati drugačije ponašanje. Ne smijemo šutjeti o nasilju nad ženama. Istovremeno e, ćemo imati e, e, razinu nasilja koja će se smanjivati E, ja sam fizičarka i od jednog sam od mojih profesora naučila e, e, sljedeće. On me naučio sve kako razlikovati dobro od zla. On, on je rekao jedan poglavica nekog plemena u dalekoj prošlosti u plemena Pitali su ga što je dobro, što je zlo. On je rekao zlo je e, kad pleme koje živi kraj, nas e, dođe k nama, e, spaljuje kuće, ubija naše žene i našu stoku. A što je dobro, su ga zapitali. A to je kad mi činimo to isto njima. A to je načelo koje ne smijemo prihvatiti u našim društvima. Stoga smo mi rekli ne možemo e, imati e, predrasude i stereotipove o našim društvima. Kao zakonodavci moramo e, osuđivati takovo ponašanje koje se zasniva na stereotipovima. Moramo kažnjavati nasilje u obitelji. To moraju raditi i naše vlade. One moraju djelovati primjenjivati zakone. E, Jean-Luc Picard bi rekao godine svjetlosti na, su, stoje još pred nama kako bismo iskorijenili sve predrasude koje imamo jedni od drugima. Ali možda će proteći šest mjeseci godina dana do provođenja zakona koji će reći ne možete tući ženu, ona je osoba koja ima dostojanstvo, ne možete prodati ili kupiti ženu, ne smijete silovati ženu. Ona je vlastita osoba, ona je ljudsko biće, je li udata za tebe ili nije. To možemo napraviti kao zakonodavci. Što možemo učiniti kroz parlamentarne akcije? mi e, žene moramo biti pokretačice e, promjene e, jer muškarci to neće učiniti. Naša je zadaća vrlo teška. Mi moramo promijeniti druge kako bismo promijenile društvo i same sebe. oni možemo promijeniti muškarce. Ne, ne može imati zakone e, koje e, ćemo usvojiti, a da muškarci ne glasaju za njih. Oni su u većini, oni su u većini zakonodavaca, stoga njih možemo promijeniti, a onda ćemo promijeniti i naš okoliš i društvo. To je e, dug put koji stoji pred nama, ali ako ne napravimo prvi korak, nikad nećemo završiti taj put ili postići cilj. E, e, žene s kojima surađujem e, u, u mojoj zemlji, o, pitam ih istu i stvar kao vas, pogledaj svoje cipele, žene imaju obsesiju cipelama. Na čemu stojite u svojim lijepim cipelama? One kažu na tepihu, na mramoru, na podu. Ne, vi stojite na e, ramenima žena koje su se borile za vaša prava kada, ste, kada još niste bile ni rođene. Moramo se angažirati u, u borbi e, za ženska prava i pripremati naša ramena da podržimo buduće generacije žena. Ali radimo još nešto drugo, a to je reakcija parlamenta E, u e, dijeljenju i umrežavanju. A u to, e, muškarci se u to ne uključuju. Kao parlamentarac morate naći nekoga iz stranke koju mrzite. Mi žene, ženske stranke mrzimo druge stranke, to je normalno moramo naći, te, naći žene iz drugih stranaka e, s kojima se možete složiti o nekim elementima. Na primjer, možemo li se zajedno boriti sve žene u svim parlamentima protiv nasilja? Možemo li se boriti za e, zdravlje žena, za bolje uvjete za žene, da imaju bolji pristup zdravstvenoj skrbi? Mi moramo se, mi žene se moramo umrežavati. Evo, e, ja sam sada u oporbi u Srbiji, imamo koalicijsku vladu, ali e, nemamo problema e, da se borimo za ovakove stvari. Nije važno da li ženu tuče član vlade, vladajuće stranke ili član oporbe. To je irelevantno E, to uključuje i ekonomsko snaženje. Ako ste siromašan, ako nemaš novca, nemaš e, posao, ne možeš platiti za stan, onda si laka meta nasilja. Stoga smo u zaključku rekli trebamo E, posebno e, ekonomsko snaženje žena u našim politikama i zato se moramo boriti. Borba će biti lakša ako se okupimo u parlamentarne mreže na razne načine koji su podesni za razne parlamente. Prirodno je za nas da se okupimo oko istog cilja, a kao kolateralni učinak e, biti će da ćemo pokazati ljudima koji su za nas glasali e, i muškarcima da je moguće e, uspostaviti dijalog. E, stoga sam ja ovdje, evo sjedim sa parlamentarnom delegacijom iz Kosova jer ideja Europske unije je bazirana na ravnopravnosti ali pred deset godina je bilo uh, puno hrabrih žena koje su rekle uh, ostvarimo mir i to se dogodilo. Uh, žene u cijelom svijetu mogu biti graditeljice mira. Stoga moramo podupirati uključivo obrazovanje. Um, um, moramo imati parametre obrazovanja od rane faze obrazovanja E, parametre koji će pokazati da postoji put stvaranja boljeg svijeta. E, postoji način da se angažiramo i da svojim vlastitim rukama stvorite budućnost. I u tome je upravo ključ umrežavanja žena. S e, to nije u zaključcima, ali to je moje stanovnište. E, evo, skupile smo se ovdje u Briselu i to pokazuje ljepotu evropske ideje. Vi koji i, e, e, vi koje ste to ščepale, you who grab bi neki rekli, morate to cijeniti. To je čista ljepota. Ljudi u cijeloj Europi, iz cijele Europe su se sastali u jednoj dvorani i, i dogovaraju se o vlastitoj budućnosti. To se nikada nije dogodilo e, na našoj planeti do sada. Skupimo se, okupimo se u jednoj sobi i dogovorimo se o različit, drugačijem društvu, društvu za budućnost. I jednom zauvijek e, e moramo reći ne e, banalnosti nasilju u društvu i prihvaćanju toga da me itko može pretući jer sam žena. Ne smijemo to dozvoliti. Moramo e, raditi zajedno. Uživala sam u svakoj sekundi mog boravka ovdje slušajući e, vaše komentare i izlaganja. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Htjela bih reći kao britanska e, zastupnica da se u potpuno slažem s vama kad ste govorili o europskim idealima. Europska unija je zadivljujući eksperiment. To je više od eksperimenta. Ne bismo se bile sastale ovdje bez Europske unije. Nadam se da ćete svi otići odavle i nastaviti svoj rad, mada i bez moje zemlje. A sada ću pozvati e, e, e, gospođu Simonu Petrić, Polo Biler i Evulene Jansen. Molim da dođete ovdje za predsjedateljski stol. E, jer ćemo sada saslušati tri sljedeća izvještaja. Hvala. Can we move uh, e, Sada će e, dobiti riječ gospođa Simona Petrik, e, članica Nacionalnog parlamenta Slovačke, izvjestiteljica za treću radionicu, politika koja je usredotočena na rodnu jednakost, uključiv rast E, hvala lijepa što ste mi dali riječ i što mogu izvijestiti o našoj radionici. U prvom redu zahvaljujem e, e, Tatjani Teplovoj, stručnjakinji OECD-a, koja nam je dala vrlo detaljan izvještaj o našoj temi. za vrijeme rasprave stalno se javljala ista tema što E, što se tiče ekonomskih pitanja e, važno je pitanje kako e, političare uvjeriti u to da rodna jednakost važna za gospodarski rast. Ako nemamo žene to je propust, to nas puno košta trebamo e, poslovne žene, moramo se još više fokusirati na rodnu jednakost u poslovnom svijetu. E, žene moraju ostvariti svoj potpuni potencijal u svim e, područjima moramo osnažati žene žene moraju imati zadobiti kontrolu nad svojim životom govorili smo i o drugim temama što se tiče e, izbora, e, tu imamo multidimenzionalni e, problem financije i pristup socijalnoj infrastrukturi. Snaženje žena mora biti uključeno u svim područjima politike moramo koristiti razne socijalne analize moramo prikupljati podatke kako bismo imali e, preciznu analizu situacije e, dobre prakse i razmjena informacija su od ključne važnosti moramo vidjeti kako se može postići napredak učeći jedni od drugih što se tiče neplaćenog rada e, složili smo se da je to jedan od glavnih izazova E, tu imamo još uvijek e, mekane politike, rano e, obrazovanje i razne druge analize. Moramo modernizirati metode, moramo dati socijalnu zaštitu svim obiteljima i svim njegovateljima, ljudima koji skrbe za bolesne i nemoćne Moramo također e, naglasiti ulogu medija, to je vrlo važan faktor u našem djelovanju. Što se tiče rodne segregacije, opet smo spomenuli obrazovanje, naročito sudjelovanje e, e, djevojčica u STEM područjima. Spomene tu se i kvote kao mogući način postizanja rodne ravnopravnosti E, to je jedna od mjera koja nam je e, dostupna. E, obvezne kvote u mnogim zemljama donose rezultate. Zaključujući, citirat ću iz kolegicu iz Tuniškog parlamenta koja je rekla zakoni su dobri, ali njihova je provedba još uvijek nedostatna kako u Europi tako i izvan Europe. Hvala. Hvala lijepa, a sada ću zamoliti sljedeću izvjestitelju Paulu Biler, članicu nacionalnog parlamenta iz Švedske, koja će izvijestiti o četvrtoj radionici. E, hoćemo li čekati stoljeće da bismo postigli ravnotežu između poslovnog i privatnog života? neću e, koristiti deset minuta. E, ova tema ravnotežima i između privatnog i poslovnog života, e, roditeljska skrb i tako dalje, sve to naravno žene imaju, snose najveći teret u obitelji, a to utječe i na njihovu karijeru, na poslovni život, e, na njihove plaće. One vrlo često e, rade pola radnog vremena ili ostaju kod kuće da bi se brinule za djecu, pa njihove karijere ne napreduju. Um, kao u svim seminarima. Imali smo nekoliko stručnjaka. Uh, imamo još uvijek uh, veliku razliku u plaćama između muškaraca i žena. Mm, ako uh, taj, ta je razlika 40%, ako uzmemo u obzir cijeli radni vijek. Čuli smo E, muškarci e, uglavnom daju više ekonomske podrške obitelji, a žene se više brinu za djecu. E, ono što Evropska unija čini, imamo Evropska unija ima, je imala neke prijedloge o rodiljnom dopustu, međutim to je povučeno iz panela i naše diskusije je proizašlo da mi dijelimo ideju da i moramo imati roditeljski dopust, to jest da i očevi moraju imati obvezni dopust. E, e, to treba dobro organizirati naravno E, i to treba provoditi, to ne smije biti e, zasnovano na dobrovoljnoj bazi. Postoji vrlo većina ljudi je, je bilo mišljenja da moramo imati e, obvezan e, dopust za očeve to moraju zapravo provoditi i poslodavci, oni moraju narediti zaposlenicima da koriste taj dopust. E, roditeljski dopust nije samo stvar žena, obitelj je problem i muškaraca, e, jer muškarci socijalno se ne tolerira da oni e, uzimaju očinski dopust Imamo e, nevidljive preprike. E, ne, nisu tu samo zakonske mogućnosti da, e, koje se mogu koristiti da bi se postigla ravnoteža između privatnog i poslovnog života. Te nevidljive prepreke su vrlo važno. Postoje onakvi, takozvani stropovi, plafoni koje ne vidimo. E, e, segregacija je e, spomenuta u raznim područjima rada i radnih mjesta. Čuli smo nešto o stemu, ona ne potiče djevojčice da se uključe u to obrazovanje. Muškarci imaju uvijek, dođu do viših položaja, imaju više plaća a žene e, kao što smo rekli i rade pola radnog vremena e, i imaju mnogo niže plaće. E, mislim da je to sve što smo rekli u našoj radionici. Sve je to već poznato, naročito u ovoj sali. Evo, očekujem i vaša pitanja. Thank you. Hvala vam lijepo. Sada možemo prijeći na posljednju izvjestiteljicu. Evu Lenu Jansson, također iz Švedske, koja je bila izvjestiteljica za petu i posljednju radionicu globalne perspektive ekonomsko osnaživanje žena i održivi razvojni ciljevi UN-a. Deset minuta, izvolite. Hvala vam lijepo, hvala na prilici da budem vaša izvjestiteljica, iako mi je to dodijeljeno tek juče. Radionica se usredotočila na rodnu jednakost vezano uz održive globalne ciljeve. Sudjelovala su dva stručnjaka, gospođnica Aldi Aldiasir, zamjenica ravnatelja e, Žene Europa i regije za Srednju Aziju i gospodin Augusto Lopez Claros, ravnatelj globalne indikacijske grupacije Svjetske banke. Radionica se usredotočila na SDG 5, koji je rodna jednakost, održivi cilj rodne jednakosti, ali isto tako i privođenje kraja siromaštva u svim oblicima svugdje, te promicanje održivog gospodarskog rasta i punog i produktivnog zapošljavanja, te eh, radnih mjesta za sve. Isto tako se radilo na temama povećanja razine jednakosti u svim zemljama. Zahvalila bih svim stručnjacima i ravnatelju Svjetske banke na informacijama koje smo dobili. Kako bismo ostvarili rodnu jednakost, važno je ukloniti diskriminaciju protiv žena i djevojčica. Radionica je raspravljala o pokazateljima unutar pravnih okvira koji postoje kako bi se promitlo, nadziralo i provodilo kvalitetu i nediskriminaciju na temelju spola ili odnosi tih indikatora sa drugima. Dakle, na razvoj ovih e, indikatora radilo se unutar svjetske banke, tu se radi o okvirima regulatorne naravi. Izvješće iz 2016. dalo je podatke o preprekama poduzetništvu i zapošljavanju žena u 163 svjetske gospodarstva. Od 163 zemlje svega 18 zemalja nema ograničenja za žene. U 90% analiziranih zemalja postoje pravna ograničenja za žene. Zemlje bez ograničenja su one koje su najgori primjeri, to imamo Nizozemsku, Španjolsku, Nove Zeland, Južnu Afriku, Dominikansku republiku i druge. Čini se da ne postoji korelacija između prihoda po glavi stanovnika i postojanja takvih ograničenja. S druge strane, što više ograničenja postoje u gospodarstvu, to je niže sudjelovanje žena na tržištu rada. Isto tako u poslovnoj zajednici i upisima u više školstvo. Također postoji sve prisutnija ideja da će društvo profitirati uz povećanje rodne jednakosti. Sudjelovnici su raspravljali o problemima s kojima se žene suočavaju u pojedinim zemljama i koracima koje vlade poduzimaju kako bi se situacija e, žena na tržištu rada poboljšala ili aktivnostima koje ne poduzimaju jer imamo primjer Ukrajine sa diskriminacijom koja je prisutna na tržištu rada. Dosta pažnje je usmjereno na aktivnosti skrbništva u obitelji, ravnoteži privatnog i profesionalnog života, kao što smo čuli iz drugih radionica također. Problem postojanja dobrih pravnih okvira koji nisu na odgovarajući način primijenjeni je također istaknut. Važno je razmišljati u makroekonomskim i fiskalnim okvirima što se tiče rodne jednakosti i utjecaja na gospodarstvo, ali istodobno ne smijemo zaboraviti da je temelj jednakosti jednaka prava za postoji međunarodni okvir unutar un Države bi trebala biti odgovorne za poštovanje takvih normativnih okvira. Zaključak je bio da ne može doći do drživog razvoja bez rodne jednakosti, niti rodne jednakosti bez ekonomskog osnaživanja. Na zakonodavcima je da promijene zakonodavstvo, odnosno da ga primijene u stvarnosti. Danas se borimo e, samo kako bismo ostali u statusu quo i borili se protiv utjecaja, opasnosti utjecaja e, rada na rodnim pitanjima na temelju onoga što je spomenuto u našoj raspravi i to bi bili zaključci radionice 5. Hvala. Hvala vam. Zahvalila bih svim izvjestiteljima na ovim impresivnim izvješćima i iskoristila bih također priliku kako bih zahvalila svim institucijama koje su pomogle organizirati ove radionice, osobito Europskom institutu za rodnu jednakost EIGE, Europskoj komisiji naravno, OSCE-u, E, u Enu žene. Također smo vrlo zadovoljni što smo mogli surađivati s vama, s nekim od vas surađujemo i na redovitoj osnovi, no s nekim od vas smo se susreli po prvi puta pa bismo zahvalili svima. Suradnja je bila izvrsna, sigurni smo da će se otvoriti novi načini nastavka ovakve suradnje u budućnosti. Sada bih otvorila raspravu za opće ili konkretne doprinose koje možda imate na ovu temu. Koliko je moguće pokušavat ćemo izmjenjivati člana nacionalnih parlamenta sa članom Europskog parlamenta i pokušat ćemo e, poštivati nacionalnu ravnotežu. Dobili smo vaše kartice za govorenje. Pokušat ćemo svaku intervenciju ograničiti na dvije minute jer imamo velik broj ljudi koji se javio za riječ. Pa ću odmah dati riječ Pauli Biler iz Švedske. Ili prije svega Toris Skali iz Maroka. Najbolje da prvo damo riječ gostima iz nacionalnih parlamenta. Izvolite. Možda sam loše izgovorila ime iz Maroka, je Skali. Izvolite. E, bonjour. C'est bon? Dobar dan. E, ja sam zastupnica u Marokanskom parlamentu ovo je prvi put što sam došla u Europski parlament u, na ovaj e, izvanredan forum za ravnopravnost žena. E, e, vrlo mi je drago što vidim koliko dijelimo probleme na području rodne jednakosti. slušali smo o, o dramatičnim situacijama E, žena u zemljama koje su u ratu, e, žene koje su e, izložene ekstremizmu i nasilju. U Maroku smo postigli veliki napredak u posljednjih nekoliko godina. Eh, sudjelovanje žena u parlamentu eh, koje je bilo pred 20 godina 2%, sada je to 20%. Eh, sada imamo i su odgovornost muškaraca i žena u obitelji, a prije je vladalo načelo da žena mora slušati muža E, e, za vrijeme arapskog proljeća dogodila se tranzicija prema ustavnoj demokraciji e, gdje je simbolički članak 19 koji je prije važio samo za predstavnike monarhije sada je posvećen ravnopravnosti i jednakosti. Imamo i 18 drugih članaka u Ustavu koji su posveđe, posvećeni sociokulturnim e, problemima kao i problemima okoliša. E, e, e Arapi i Berberi koji su autoftono stanovništva a, Afrike koji su živjeli i na zapadu u Španjolskoj na primjer E, sada zastupaju e, toleranciju svih e, vjera. Monarhija je garant svih ovih načela. Mi krećemo dakle prema demokraciji. Potpisujemo i međunarodne konvencije u tom smislu međutim stvarnost na terenu e, nije dobra. Put do postizanja svih tih ciljeva je još dugu. 60% e, e, žena u ruralnim područjima su nepismene. Prema tome, u ovim ciframa žene u ruralnim područjima koje e, rade na poljima u, u obitelji koje žive u nesigurnosti. E, tu su problemi još uvijek e, vrlo veliki. Još jedan aspekt, dramatičan aspekt, usprkos napretku, smrt rodilja je još uvijek vrlo velika jedna mlada djevojka od 19 godina prošli tjedan je stigla u bolnicu u strašnom stanju. E, kad su je operirali, onda su našli e, u njenoj utrobi još a, e, televizijsku antenu s kojom je ona pokušala izvršiti pobačaj na području zakon, zakonitog pobačaja smo napravdovali, ali pred nama još predstoji, kao što sam rekla, dugi put. Mi smo e, ujedinjeni u jednoj svjetloj viziji mjesta žena u društvu. I zahvaljujem vas e, što sam mogla doći ovamo. E, zadnja studija Međunarodne organizacije e, rada o položaju žena 87% posto e, žena u Maroku e, pristaju da rade ako to muškarac dozvoli, međutim samo 47% muškaraca dozvoljava ženama da rade. Hvala lijepa. Hvala vam. Zamolio bih sve da koliko je to moguće se pridržavate vremena za govorenje. Ana Marija Koraca Bild, zastupnica u Europskom parlamentu iz Švedske, sljedeća ima riječ. Hvala vam. Zahvala bih Gordani prije svega koja nas je tako dobro zastupala našoj sesiji o nasilju ekonomskom osnaživanju. Imala sam osjećaj da se radilo izuzetne rasprave gdje nismo samo razgovarali o nasilju, već je velik dio kolega doista razmjenjivao užasne priče do kojih dolazi i mogli smo osjetiti frustraciju koja postoji zbog nastavka nekažnjavanja za trenutne i bivše počinitelje. I rekla bih da u Europskom parlamentu doista se pridružujemo svima vama neovisno o političkoj grupaciji kako bismo se tome usprotivili. Jedna je riječ o Istanbulskoj konvenciji. Zbog čega je toliko važna? Radi se o jedinom međunarodnom pravnom vezujućem instrumentu koji imamo na raspolaganju. I zbog toga bih zamolila, iskoristila ovu priliku kao izvjestiteljica u Europskom parlamentu za pristupanje Europske unije kao takve Istanbulskoj konvenciji uz bilateralno pristupanje pojedinih država članica da doista zatražim vašu pomoć kolegama iz nacionalnih parlamenta zbog toga što trenutno imamo jednu ideologiju koja preuzima temeljne vrijednosti poput borbe protiv nasilja pojavljuje se zamisao da bi definicija roda mogla biti nešto što se protivi temeljnim vrijednostima, kršćanskim vrijednostima i tako dalje. I ja sam uputila pitanje onima koji su zaduženi za tu konvenciju i bili smo jasni u tome da je rodno nasilje nešto što je počinjeno vama zbog toga što ste žena, da je to nasilje muškaraca protiv žena i vrlo je važno da se u raspravu uključi ta temeljna činjenica jer u državama članicama dolazi do otpora toma. Neke države članice razmišljaju o povlačenju iz konvencije, usvajaju se zakone o dekriminalizaciji nasilja i neke države članice i dalje imaju određene rezerve, zadrške naspram toga. Izmolili smo Vijeće Europe i komisiju da otvori jedan konstruktivan dijalog kako bi se time pozabavili. No, ne mogu vjerovati da ne koristimo te temeljne alate za sprečavanje nasilja u obitelji i zaštite žrtava zbog nekakvih ideoloških e, nerazumijevanja stvari. I tu naravno poštujem stajališta sviju. I posljednja stvar sasvim kratko. Dotakla me ono što je naša narokanska kolegica rekla o nelegalnim, nesigurnim pobačajima. Problem koji sada imamo kada je SAD unio uveo takozvano global gag pravilo Rekla bih ponovno da u Europskom parlamentu okupljamo snage, danas imamo jedan javni događaj sa svim ključnim grupacijama i klubovima zastupnika kako bismo rekli da ne možemo napustiti stotine tisuća djevojčica i žemana za koje je zdravlje i reproduktivno zdravlje ugroženo. Dakle, radi se o globalnom zdravstvenom pitanju i tu moramo zajednički preuzeti svoju odgovornost. Hvala. Thank you. Now, Paula Bila, also from Sweden, a member of the Swedish National Parliament. Paula Biler, također iz Švedskog parlamenta. Uh, from Dr. Vandana Shiva. Dovezla bih se na jučerašnji komentar doktorice Vandana Šive koja je govorila o šakti, ženskoj moći. to je za mene doista bilo inspirativno jer nadam se da četvrti val u feminizmu se manje sredočavati na rodnu ravnotežu, već pronaći ravnotežu unutar svakog našeg eh, muškog ili ženskog identiteta, dakle u svakom od nas i mogućnostima koje nam to nudi. Sam sam eh, studentica tema, imam ispite sljedeći tjedan i također sam eh, bila predavateljica, odnosno to je bila moja školovanje i to je nešto se u Švedskoj smatra ženskim zanimanjem, ali takva raspodjela nije nešto što me plaši dok god se to temelji na slobodnoj volji i nije ograničeno stereotipnim preprekama i razmišljenjima i dok nam ne stvara problema kasnije kada dođe do ekonomske slobode, do mirovina i tome sličnog. Doista vjerujem da kako bismo postali jednaki, da se moramo doživljavati kao ljudima, kao pojedincima, a ne kao predstavnicima svog roda ili spola. Jučer smo imali dodjelu nagrada i doista mi se svidjela zamisao da se pokaže da žene kao muškarci naravno mogu e, prominentno djelovati u inovacijama u znanstvenom području, ali donekle me uznamirila činjenica što je spomenuto da žene moraju biti uzori drugim ženama. Slične ideje sam čula i danas ovdje da moramo ujediniti se samo na temelju toga što smo žene i boriti se protiv muškaraca. No mislim da nikada nisam čula nekome da je muškarcu rekao da mora biti uzor drugim muškarcima. On može jednostavno biti uzor. I ja, kao žena, bi želja da mi se doživljava kao osobu, ljudsku osobu, a ne nužno ženu. Moje snage, prednosti su moje vlastite, ne one mog roda. I mislim da je to način na koji moramo nastaviti djelovati. Spomenuto je na podiju također da se moramo složiti s ljudima iz drugih eh, stranaka, gospođa Sara Post, zastupnica iz Švedske, iz feminističke stranke u Švedskoj, je govorila i s njom se ne slažem oko mnogih stvari, no slažem se s time da nam se ne sviđa to što se pokušavamo organizirati u nekakve ženske klubove kako bismo se ondje bavili ovim pitanjima. E, Rastužujem što je u prostori vidim da su prisutne gotovo isključivo žene. Kada god govorimo o rodnoj ravnoteži, na to gledamo kao jednu opravdanu borbu za ženska prava. No nakon jednakosti idu oba smjera i muškarci i žene sučavaju se sa poteškoćima na temelju svog roda i spola. Moramo se dakle odmaknuti od takvog razmišljenja. Jednom me netko pitao kako je to biti žena u tvojoj stranci. Moj odgovor bio kao biti žena u svakodnevnom životu. Imam malo dužu kosu od većine kolega i nosim grudnjak, ali osim toga isto je kao i biti političar u bilo kojoj stranci. I voljela bih da svi zapamtimo dio toga, a to je da moramo djelovati kako bi nam se doživjelo kao osobe koje jesmo, a ne da se raspodjeljujemo još dublje na temelju žena i muškaraca, jer tako nikada nećemo pronaći ravnotežu. Hvala. Hvala vam. Željela bih svoju kolegicu iz Velike Britanije, Julie Ward, zamoliti da vam se sljedeća obradi. Julie. Hvala Mary, hvala kolegama iz Europskog parlamenta koje su uzeli reč kao i doprinosu svih drugih. Smatram da su mnoge stvari međusobno povezane. Nasilje postaje prisutnije kada smo manje vidljivi. I ono što moramo učiniti je promicati vidljivost žena u svim segmentima života. Dakle, pitanje je STEM, je nešto čime se moramo pozabaviti samo u kontekstu toga da su žene dovoljno vidljive ako rade unutar stema. I žene moraju biti vidljivije i u političkoj sferi. No to ne možemo ostvariti dok postoje muškarci koji nas ne puštaju unutra. I mislim da ovdje postoji stvarni problem. Diljem svijeta postotak žena koje su u zabranim tijelima zastupnice je vrlo nizak. Imamo bolji postotak ovdje u Europskom parlamentu nego u mojoj zemlji, no ne možemo se pretvarati da ćemo dobiti zakone kakvi su nam potrebni, kako bi se sprečilo nasilje protiv žena, kako bismo ekonomski bile osnažene ukoliko ne sačinjavamo jednaki broj, udio u zabranim tijelima. Što me vraća na prvu točku, a to je vidljivost. Postoji izravna korelacija, po meni, između naše vidljivosti u javnom životu i nasilja koje i dalje prevladava diljem svijeta. U svim zemljama i u privatnom životu, ali isto tako i na bojištima svugdje. Nasilje smatram da će i dalje biti pošast našeg društva sve dok žene ne postanu dovoljno vidljive. Dakle, trebamo vidjeti tko su ti koji nas zadržavaju, koji postavljaju prepreke, koji nas ne puštaju unutra. Dame, žene, sestre, to su pretežno muškarci. Nismo mi same ja sam slučajno političar, svidjelo mi se kad ste to rekli. Ušla sam u politiku upravo zbog nasilja protiv žena. Zbog toga želim raditi posao koji radim kako bi se zaustavilo nasilje protiv žena, jer dok patimo od toga, dok naše sestre pate, mislim da ne možemo napredovati u drugim područjima. Za mene, dakle, moramo to promijeniti i unutar stema sam također radila i želim stvari na taj holistički način doživjeti, no moramo promijeniti ravnotežu u svim segmentima javnog života. Hvala, Julie. Ivan Vilibor Sinčić je sljedeći, oprostite, na izgovoru Hrvatska. Evo, dolazimo iz Hrvatske, predsjednik sam e, saborskog odbora Hrvatskog sabora za ravnopravnost spolova. Prije svega želim čestitati svim današnjim sudionicima, gostima, članovima parlamenta, Međunarodni dan žena koji se nikada ne obilježava samo jedan dan nego cijeli tjedan. Htio bih reći da smo čuli jučer i danas impresivne, inspirirajuće govore e, gospođe Michelle Jean, doktorice Vandane Šive, Alije El Jasir, doista inspirirajuće i snažne govore koji su, vjerujem, e, prodrmali mnoge i nadahnuli ovoj prostoriji. Također, čuli smo i potresna svjedočanstva te pravne i aktivističke borbe e, gospođe Bašar i gospođe Ibrahim iz e, Nigerije. Mislim da ono što su one svjedočile, što su prošle, da zaslužuje jednog dana, ja vjerujem, i Nobelovu nagradu. Htio bih reći da društvo koje nema osnažene žene ima jednu ruku a društvo koje ima osnažene žene, koje su ravnopravne muškarcima, ima dvije ruke. U našoj domovini Hrvatskoj nema tolikih ekstremnih velikih problema što se tiče ravnopravnosti žena. Kod nas srećom eto nema terorista, otmica, masovnih silovanja, izlostavljanja žena i djevojčica na toj skali. Naši problemi se uglavnom tiču neravnopravnosti plaće, nasilja u obitelji, te problema što žene čine većinu nezaposlenosti, nezaposlenih. Svijet se mijenja ubrzano, društvo se mijenja, moramo zajedno graditi e, novi, bolji svijet. Evo, govorili smo o strategiji za sljedećih 13-14 godina do 2030. godine. Naša je obaveza ovdje i nas samih u svojim zemljama i svojim parlamentima da napravimo sve što je u našoj mogućnosti da ostvarimo svijet mira, suradnje i ravnopravnosti. A to jest moguće. Moguće je zato što postoji kontinuitet. Gledamo gdje smo bili prije 10, 20, 50 godina, vidimo gdje smo sada i koliko smo napredovali, koliko je manje diktatura, a više demokracija, koliko se poboljšala pismenost, e, e, zdravstveno stanje i vidimo da to ide na bolje i da ćemo jednog dana doći na cilj. Samo treba biti uporan, ustrajati i boriti se prilagodimo, pozivam vas sve, prilagodimo politiku i političke stavove, ekonomske politike, prilagodimo razvoj tehnologije, pa i religijska tumačenja ravnopravnosti spolova. Svugdje i uvijek. Stavimo u svemu što radimo na svoje lice naočale ravnopravnosti spolova, u svemu gledajmo što možemo napraviti i u velikim stvarima i u malim detaljima i u zakonima i osobnim primjerima da idemo naprijed na tome putu i da se ravnopravnost poboljša. Evo, kao predsjednik Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora nudim potporu onima koji su možda niže na tom putu razvoja, mi smo vam na raspolaganju, a od onih koji su bolji od nas, želio bih od njih učiti i želio bih da se još snažnije povežemo. Moram reći da je prošle godine najavljeno, a negdje vjerojatno ove godine očekujemo ratifikaciju Istanbulske konvencije u Republici Hrvatskoj. Pozivam vas još jednom da se borimo protiv nasilja nad ženama, nasilja u obitelji, da se borimo za ravnopravnost spolova, jer to nije samo zakon ili legislativa to je način života, to je sustav vrijednosti, to je stanje uma i to mora postati dio naše kulture. Zahvaljujem. Thank you. Next we have Hvala lijepa. Sada eh, u ime Tunisa Maricije Lepoint. Uh, Hvala vam lijepa. Iz Tunisa sam, uh, dolazim iz Tunijskog parlamenta. Tri sam godine bila zamjenica predsjednika uh, Ustavne skupštine koja izrađuje nacrt Ustava. I ja bih spomenula nadahnjujuće govore koje smo čuli i Pone prije bih željela spomenuti e, razliku u plaći, e, zatim druga pitanja, recimo osjetljiva proračunska pitanja, te pitanje nasilja nad e, ženama. Mi moramo biti hrabre, smjele, budući da smo članice zakonodavnih tijela u Tunisu kad se radi nacrt e, ustava mi tražimo e, maksimalno moguće za žene i dobivamo paritet u skupštinama. Isto tako se angažiramo u borbi protiv svih oblika nasilja nad ženama i e, to je ono što mi moramo tražiti od naših vlada. Zakon o borbi protiv nasilja nad ženama je prioritet. O tome se sada razgovara u našoj skupštini. Međutim, to nije dovoljno. I dalje moramo biti smjele, moramo se hrabro i solidarno boriti. I mi, žene u parlamentu, ali i žene u civilnom društvu, budući da znamo da iako imamo dobar položaj žena u našoj zemlji, u Tunisu. Imamo pristup pravima, imamo e, međutim i situaciju različite provedbe propisa o ženama i ženskim pravima u različitim regijama. E, drugčije je to u poljoprivrednim područjima, e, imamo situaciju nepismenih žena i tako dalje. Pitanje je sada solidarnosti i mi e, trebamo dijeliti to iskustvo sa ženama drugdje u svijetu. Osim ovoga, želim e, reagirati na e, dva govora koje sam čula. Hawa Ibrahim iz Nigerije jedna je odgovornica. Hvala ti, draga sestro. Mene osnažuje tvoj govor. Prije nego što sam postala zastupnicom ja sam e, e, pisala e, i pisala sam te se ono što sam pisala nalazi i u knjigama u knjizi u kojoj se govori o borbi protiv nasilja nad ženama unutar islama kako se boriti protiv toga ako postoje oni koji žele biti nasilni protiv nas i e, za to koriste upravo religiju. Ali mi, bašir reći, želim reći, tvoja je patnja i moja patnja. Što reći o patnji obitelji koje ne mogu odkupiti svoje kćeri koje su zatočene od strane Daješa. Pitam se kako je to uopće moguće. Teško je naći riječi da bi se opisao taj prezira vrijedan zločin. I mogu reći da ću u ime Tunisa, arapskih muslimanskih država, učiniti sve što je moguće da se takvi zločini ne bi ponavljali u našim zemljama. Hvala lijepa. Thank you Hvala lijepa. E, u ime e, Malte, e, zastupnica. Mađarska zapravo. Predstavljam Mađarski parlament i Posljednje se dvije godine odvijaju rasprave koje su doista korisne i plodne. Trebali bismo raditi i na razmjeni najbolje prakse. E, Mađarska 2010. kreće s vrlo niske razine, međutim e, sustižemo do 2016. E, evropski prosjek. Evo gdje mi možemo ponuditi pomoć u e, sustavu potpore obiteljima e, u e, stanovanju, u obrazovanju i skrbi za starije. Imamo također i vodimo brigu o nastavnicima, o liječnicima. Naše je gospodarstvo stabilno, a nezaposlenost je najniža ikad oko posto I e, u zakonodavstvu se također puno postiglo. Naš program javnih radova bio je vrlo uspješan i to možemo podijeliti s vama. Osim toga smo postigli i smanjenje, e, smanjenje poreza, e, smanjenje e, raznih naknada koje se plaćaju, pa mogu i dalje nabrajati uspjehe Mađarske, međutim, unatoč svim tim uspjesima i dalje trebamo poraditi vrlo ozbiljno na poboljšanju situacije i položaja žena i obitelji. I Mađarska će pomoći u svemu u čemu može i vrlo rado ćemo vam biti na raspolaganju. Hvala vam lijepa. Za Srbiju Dubravka Filipovski. Filipovski. Po meni je neophodno kontinuirano osnaživati želje, žene te se osim toga udruživati u postizanju ciljeva. Trebamo isto tako i bolje znanje i spoznaje e, o mekim vještinama, trebamo e, se boriti protiv nasilja nad ženama e, i e, štititi žene i djecu. Rodna ravnopravnost ne smije ostati na deklarativnoj razini. Treba nam dijalog između muškaraca i žena u koji bi bilo uključeno više muškaraca e, koji bi se bavili pitanjima rodne ravnopravnosti. Uvođenje kvota u izvršnu vlast smatramo je je vrlo važno. Evo primjera Srbije. Pred pet godina postale su kvote, kvota od 30% žena zastupnica u parlamentu i lokalnoj samoupravi. Međutim, po novom zakonu o rodnoj ravnopravnosti ženska parlamentarna mreža Srbije predložila je 40%, kvotu 40% u izvršnoj vlasti, jer trenutno između imamo e, između 15 i 20% žena u tom segmentu. Veća politička sudjelovanje žena je od ključne važnosti budući da imamo mali broj žena na vodećim e, mjestima u političkim strankama, a osim toga vrlo mali broj žena koje predsjedaju bilo gdje ili su recimo na čelu nekih jedinica poput općina. E, potrebna nam je i suradnja s civilnim sektorom, ali i znatno veća vidljivost u medijima. Hvala vam lijepa. Gospodin Eduard Martin, Francuska. Hvala gospođo predsjednice. Žalim što sam e, stigao kasno, imao sam jedno glasovanje. E, ovaj tjedan e, raspravljamo o tome kako poboljšati rodnu jednakost, e, kako spriječiti nasilje. I e, ova rasprava koju vodimo, ja bih želio da se podsjetimo ravnopravnost i demokracija nisu stvari koje su urezane u kamenu. E, to su stvari koje možemo izgubiti zbog raznih e, izbora. E, mada je Europa demokratski kontinent, nismo mogli izbjeći neke greške. Neki ljudi ne zaslužuju da budu izabrani od svojih sugrađana. Europa i njene vrijednosti to nije samo poštivanje e, e, ekonomske konvergencije. Mi imamo temeljne vrijednosti. Prva vrijednost je e, poštivanje temeljnih ljudskih prava. To uključuje sve one koji dolaze iz ratnih područja a prve e, žrtve, e, to je stalno ponavljano, prve žrtve barbarizma svih ratova i nejednakosti su žene i djeca. Želio bih poslati e, poruku prijateljstva predstavniku Mađarske. Da, Mađarska mora, može pomoći ona može ukloniti zidove od bodljikave žice E, može pomoći žrtvama e, rata i barbarizma, a ne smije ih zatvarati e, u, i tretirati kao neljudska bića. Europska komisija mora imati više hrabrosti. Treba sankcionirati svaku zemlja koja krši o, temeljna ljudska prava i zatvara oči pred bjedom e, ljudi u svijetu. E, e, nepoštivanje ljudskih prava treba sankcionirati. Hvala. Hvala lijepa gospodine Marta. E, sljedeći govornik je Bogoslava Osjeskovska iz Poljske. Ispričavam se na izgovoru imena. Znam, vjerojatno znate koga sam mislila. Boguslava Osjeslovska iz Poljske. E, zahvaljujem što ste mi dali mogućnost da se upoznam s toliko žena koje se bore za svoja prave prava koje znaju kako se to rade i koje su uspješne. Mislim da je naša uloga danas da se borimo za žene koje e, se same ne mogu boriti za svoja prava e, e, jer žive u takovim uvjetima. One ne znaju kome da se obrate. U posljednje vrijeme sam slušala gospođa Bibi iz e, e, e, Pakistana. Ona, ona je čekala svoje smaknuće jer je osuđena je na smrt zbog sitnice. Odluka o svojoj vjeri, jednakosti i tako dalje, to su za nas očite stvari ali u zemlji Asija Bibi to nije tako. Mislim da moramo podržati e, sve napore e, koje se čine u borbi za jednakost i za poštivanje prava svih žena o kojima smo govorili jučer i danas. Hvala lijepa za ovu konferenciju koja je održana ovih, ova posljednja dva dana. Hvala lijepa. Mirsat Isković iz Bosne i Hercegovine ima riječ, izvolite. Hvala lijepa. U prvom redu e, želim zahvaliti ume parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na ovoj prilici da vam se obratim. Čestitam svim damama i svim kolegama koji su se javili za riječ. E, dobro je što nisam jedini muškarac koji se ovdje javio za riječ. E, i Ibramihim i gospođica Vašar su nam ispričale da, dramatične priče. U Bosni i Hercegovini smo imali slične e, probleme. Preživljavamo e, istu situaciju. Ono što želim reći o položaju žena to utječe na žene u politici. Bosna i Hercegovina je donijela zakon o ravnopravnosti spolova. To je bilo 2013. gdje smo imali kvotu od 30%. 2014. smo imali kvotu od 40%. A ova komisija na čijem čelu sam ja je prošle godine predložila zakon u kojem tražimo i do 50% sudjelovanja žena sa najizmjeničnim postavljanjem na listama, na izbornim listama. Mislim da je to najveća kvota koja je do sada donesena. E, učinci su veliki i naše e, iskustvo nam kaže da su kvote vrlo dobar alat za postizanje ravnopravnosti spolova i mi ih podržavamo. Ono što je bisno, bitno po nama je ekonomsko osnaživanje žena kao ekonomist e, govorit ću u smislu nacionalnih proračuna e, koji e, ne prepoznaju rodnu jednakost u donošenju proračuna. Ne, nema žena u u rodiljnim naknadama, dječjim doplacima, financiranje sigurnih kuća i tako dalje. To je problem koji je prisutan na Zapadnom e, Balkanu iz jednog stavnog razloga što imamo linearne ili administrativne metode donošenja proračuna. Takvim metodama nećemo doći na e, bolji položaj. E, zabrinjavajuće jeste to da ih nema ni u izvorima financiranja. Znamo da žena ima 50%, ali ih nema u financiranju. Nasilje u obitelji, mi smo šesta zemlja koja je potpisala Istanbulsku konvenciju, nismo je ratificirali, ali ćemo i, i, ići dalje. Donijet ćemo akcijski plan za re, sprovođenje Istanbulske konvencije. Ono što je za nas bitno, napravili smo jednu anketu e, E, na 2360 u uzoraka. frapantni su podaci, 49% e, e, žena je doživjelo jedan od oblika nasilja, a, a otprilike 15% u zadnjih godinu dana je doživjelo neki oblik nasilja. Pitanje je li to zbog loše socijalne situacije ili su one žene po prvi puta počele javno govoriti o onome što se dešava unutar domova. To je naša dilema koju ćemo moći e, riješiti i otkriti nekim drugim metodama. Naše zapaženje ovdje jeste da su dobro e, identificirani problemi žena E, e, trebamo imati akcijski plan za realizaciju svega ovoga. Hvala lijepa. you're, e, apsolutno ste u pravu. to je točno. Marijela Aristidu iz Cipra ima riječ. Dobar dan svima. Toliko od toga ovisi o kulturi iz koje dolazimo. Ja dolazim iz, sa Cipra. Mislim da je to pozitiv, da je pozitivno da sada žene zauzimaju i najviše položaje, na primjer, guverner e, e, središnje banke e, članica najvišeg suda imamo žene na tim položajima i to je vrlo dobro ako pogledate ministre situacija je drugačija samo od deset ministara samo je jedna žena isto važi i za našu administraciju ni tu nema dovoljno žena. kao što je rečeno u posljednjih nekoliko godina je učinjen napredak i, iako situacija u nekim zemljama nije ružičasta. E, prema tome još nismo postigli cilj. Predstoji nam još mnogo rada moramo se fokusirati na razne sektore. Napredak koji je učenje je neosporan e, e, u Europskoj uniji sada vidimo zakonodavstvo, propise koji idu u pravom smjeru. Ako postoje pitanje koje si moramo postaviti jeste e, hoće li Europski parlament biti proaktivan E, kako bi poticao praktične e, e, zakone koji će se moći provoditi. Hvala. Sljedeći doprinos od Lilići Tazio iz Kosova. jeste li? Imamo ovdje dvije laureatkinje e, nagrade Saharov. Predsjednik e, Rugova je također dobitnik e, Sahar, nagrade Saharov. To spominjem jer projekti ovakove prirode bi se trebali nastaviti. Mi smo krenuli ovim putem i stoga smo ovdje. Cilj sazivanja ove konferencije kao i cilj koji e, e, dijele druge međunarodne institucije jeste da bismo te e, vrijednosti širili. Mi ih na Kosovu dijelimo, mi smo uskladili naše zakonodavstvo sa pravnom stečevinom Europske unije i ispunili smo najvažnije kriterije. Ovdje se nekoliko puta spomenulo provođenje propisa koje zaostaje. međutim, mi smo na pravom putu. Predsjedateljica e, Komisije za ljudska prava rodnu jednakost e, i e, osobe sa invaliditetom, što je nasljeđe rata, Nećemo govoriti o tome, međutim, što se tiče rodne jednakosti, mm, mojih sunarodnjaka, što je spomenuto jučer, e, to je veliki problem, međutim, mi smo smanjili e, nasilje u obitelji, također smo e, Imamo sada e, fondove da potičemo rodnu jednakost. E, sve je to već spomenuto, neću to ponavljati. E, kao zastupnice u našim vlastitim parlamentima moramo pocrtiti važnost da a, riješimo probleme poput slobode kretanja u mojoj zemlji zbog poznatih e, e, uvjeta imamo ograničenja slobode kretanja. E, pozivam vas da da vršite pritisak na vaše nacionalne vođe kako bi došlo do liberalizacije viza za Kosovo. Kao što je rekao kolega iz Francuske, vrijeme je da se zidovi sruše E, mi želimo e, ponoviti naš zahtjev da se pridružimo UNESCO-u kao forum, forumu za dijeljenje vrijednosti. E, pozivam vas da glasate za to da Kosovo postane članica UNESCO-a kako bi smo mogli širiti te vrijednosti po cijelome svijetu. Sljedeći Govornik je Naiva Gvali iz Španjolske. Hvala lijepa. Ja bih htjela e, zahvaliti svim izvjestiteljima radionica koji su nam predstavili zaključke radionica. U posljednjih nekoliko godina e, u Španjolska e, je ostvarila značajan napredak i imamo 50% članica parlamenta su žene, ali još uvijek nam predstoji velik posao na tom području. Što se mm, e, najviši položaj naravno idu muškarcima na svim područjima. Imamo razliku u plaćanja, plaćama od 24% u Španjolskoj. Sve nam to pokazuje koliko je dug put još pred nama da ostvarimo cilj. Na o, sastancima poput ovog pokazujemo e, e, kolika je važnost e, stvaranja mreža žena u raznim institucijama, u raznim strankama. Strategije i instrumenti nam omogućavaju da učimo jedni od drugih. Također želimo u taj rad uključiti muškarce. E, jedna od temeljnih točaka ovdje, o tome smo mnogo slušali, se tiče gospodarstva. E, govorimo o rodnoj jednakosti u e, gospodarstvu. Zato trebamo imati ekonomske resurse i financije pokazuje se da su najegalitarnija društva i najbogatija. marginalizirane žene su gubitak za gospodarstvo. I na kraju e, reći ću nešto o ravnoteži. To ne smijemo ignorirati. E, to ne možemo e, odvojiti od gospodarstva. Čuli smo dramatične opise situacija u raznim zemljama. E, moramo govoriti o e, nasilju nad ženama, ali mislim da idemo u pravom smjeru. E, Lubna Elkoli iz Maroka ima riječ, izvolite. Um, Assalamu alaikum. Lubna. Dobar dan svima, salam aleikum, ja predstavljam e, Maroko, ja sam zastupnica u parlamentu, bila sam na nacionalnoj listi mladih. Vrlo mi je drago što sudjelujem u ovoj konferenciji i e, što mogu čuti e, razna iskustva iz raznih zemalja. na području sudjelovanja žena u političkom, gospodarskom i socijalnom društvu naših zemalja. E, u našoj zemlji smo postigli određan napredak u rodnoj jednakosti. E, to e, imamo veću prisutnost žena u političkom životu, u institucionalnom životu, bilo da je to parlament, E, ili e, regionalna vijeća, e, lokalne zajednice. Žene sada donose i političke odluke. Vidimo također da se žene uzimaju u obzir i to sve više i više u zakonodavstvu. Imamo zakone koji se tiču samo žena ali e, još uvijek nam je ambicija da postignemo više da se više pažnje posveti problemima žena stoga moramo nastaviti naše napore i borbu žena mora biti u središtu e, razvoja e, svi se u tome slažemo ali kako učiniti e, ženu e, socijalno i ekonomski autonomnom. E, ostvarili smo određeni napredak, idemo dalje polako ali sigurno. Na socijalnom planu i gospodarskom planu mislim da je status žena još uvijek nepovoljan i da, je to tema par excellence za sve socijalne organizacije. Moramo se fokusirati na tržište rada, moramo se fokusirati na jednake šanse, mogućnosti na tržištu rada za žene i muškarce. Što se tiče plaće i razlika u plaćama, to su zajednički problemi svih naših zemalja. Moramo raditi na tim problemima, Moramo stvarati mreže, stvoriti jedan stvarni front za borbu, e, za suzbijanje tih problema. E, Maroko je 2011. E, usvojio novi ustav koji je poboljšao položaj žena, dao im više šansi, osnažio njihova prava poštujući e, rodnu jednakost. E, taj e, ustav se još ne odražava u javnim politikama, niti u provođenju zakona. Željela bih govoriti o važnom problemu, to jest o nasilju nad ženama. I u Maroku imamo strategiju borbe protiv nasilja nad ženama. Osvješćujemo ljude E, svraćamo im pažnju na taj problem nasilja nad ženama. A, a, željela bih reći e, predstavnici e, Ujedinjenih naroda ovdje i drugima da e, žene još uvijek pate od nasilja, a to se naročito tiče žena u kampu Sintuf Moramo riješiti probleme tih žena u kampu Zinduf. U Maroku imamo e, dobru strategiju razvoju, ali ja kao mlada parlamentarka i e, sudionica u borbi za e, rodnu jednakost, ja ne mogu posjetiti svoju, svoje sestre u tom kampu. Stoga se moramo boriti za njihova prava. E, trebamo stoga imati e, jedinstvenu e, viziju u borbi protiv nasilja nad ženama i cjelokupnog nasilja u svijetu. Hvala, Ivelena Jansen iz Švedske. Hvala vam. Rekla bih nešto o pristupu žena, tržištu rada i pravo obrazovanja za djevojčice i dječake, ali i pravu na obrazovanje u ranoj dobi i dnevnu skrb kako bi žene mogle ponovno se pridružiti tržištu rada. Ja sam rođena 63. i moja majka i sestre su mogle raditi i biti neovisne. Zbog toga što su imale dobre plaće, dobre mirovine i nisu ovisile o muškarcima. Naravno, mora postojati prava nezaposlene, da imaju skrb za djecu kako bi mogli tražiti radna mjesta ili se osposobljavati. To je važno također u Švedskoj. Dakle, mnogo je toga što priječi diskriminaciju na temelju religije, roda ili invaliditeta, a to naravno e, znači da se žene ne smije diskriminirati ni zbog toga što su trudne. No danas prava žena u opasnosti. To se pokazuje i pokazalo se u nedavnim izborima. U Poljskoj, u SAD-u, situacija se može brzo pogoršati, tako da su pred nama neprekidni izazovi. Ne radi se samo o pitanju Europske unije ili Švedske, već i o cijelom svijetu. Ne podržavam Saraju Post koja kaže da organizacije žena nisu važne, mislim da su one vrlo važne kako bismo kako bi se žene mogle organizirati i nastaviti ovu borbu i stvoriti strategije kako bi bile autonomnije i pronašli nove načine izražavanja svojih političkih zahtjeva. Kao što je gospođica Ibrahim rekla, ne želimo završiti u patriarhalnim društvima, ali za tako nešto moramo pronaći vlastite strategije za osnaživanje jednakosti. Obrazovanje, osposobljavanje, pravo na skrb djece i obrazovanje je važno kako bi žene mogle ponovno se pridružiti tržištu rada bez obzira na zemlju u kojoj žive. Hvala. Lilija Junis iz Tunisa, Tunisa ima sljedeća riječ. Dobar dan, drago mi je što sam ovdje. E, ja bih htjela naglasiti e, važnost eh, žena u našim eh, parlamentima. To će nam eh, omogućiti da razmjenjujemo iskustva sa drugim parlamentima i da zajedno napredujemo u mojem, mojoj zemlji radimo mnogo na obrazovanju e, žena i e, djevojčica. E, radimo mnogo na njihovom zdravlju što im omogućuje da postanu ravnopravne članice društva. Naše društvo je još uvijek mačističko Inzistiramo na obrazovanju djevojčica, inzistiramo da one idu, nastave svoje obrazovanje. E, e, kao afričke žene e, moramo stvoriti mrežu koja će podupirati obrazovanje žena, a naročito njihovo studiranje na sveučilištima. Zdravlje Zdravlje je, je vrlo važan problem. E, samo ako je zdrava žena se može boriti i e, zauzimati e, više položaja u društvu. Mnogo žena u mojoj zemlji ima, imaju ekonomske probleme. Moramo poticati zdravlje susjedstva ako žene ako žene nemaju pristup zdravstvenoj skrbi, onda liječnici moraju doći k njima i te žene e, moraju naučiti e, planiranje obitelji. E, taj su, sustav blizine susjedstva će pomoći E, ženama da e, dobiju dijete kada ga žele. E, a i tako žene se mogu osnažiti i ostvarivati svoja prava, ispunjavati svoje potrebe u svakom pogledu, uključivši ekonomsko područje. Trebamo imati razmjenu između urbanih i ruralnih područja na taj način će e, žena moći napredovati kao žena. E, žena e, još nije ostvarila svoja prava. Moramo se stalno boriti. Žena mora biti prijateljica žene bez obzira na sve razlike. Ne smije ne smijemo e, dozvoliti da samo muškarci zauzimaju ključne položaje u našim zemljama. E, e, tim položajama moraju dobiti pristup i žene. Rekla bih, kao što je rekla jedna od mojih kolegica, ja sam u politici slučajno. Ja sam uvijek bila aktivna u civilnom društvu. Međutim, politika je e, novo područje. Ulazeći u politiku možemo mnogo učiniti za e, žene u našim društvima. Hvala lijepa. Hvala vam. sljedeća ima riječ iz Luksemburga. Euh, e, dobar dan, e, hvala lijepa za odličnu organizaciju ove konferencije. Zadovoljstvo je doći u Brisel i sudjelovati na, u ovim velikim raspravama i odličnim e, razmjenjivanju iskustava. Kao zastupnica iz Luksemburga bih vam željela dati informacije o akcijama koje smo poduzeli u posljednjih nekoliko godina koje poboljšavaju položaj žena općenito, a naročito u Luksemburgu. U Luksemburgu imamo ministarstvo koje se e, bavi jednakošću mogućnosti ministricu koja je vrlo aktiva na području zdravlja, ali i e, na području jednakosti šansi. E, e, u prosincu smo izglasali jedan zakon u Luksemburgu koji jamči jednakost tretiranja muškaraca i žena. To se odnosi i na kvote. Mm. E, e, imat ćemo te kvote e, na izborima 2018. jer su žene podzastupljene u našem parlamentu. Da, Nažalost, na lokalnim e, izborima koje su se e, ove godine nismo imali sustav kvota jer je to spojeno sa financijskim sankcijama što, koje se tiču e, financiranja stranaka. I tu se odrazilo onda na taj sustav kvota Međutim, mi smo optimistični. Ovi e, lokalni izbori su pokazali da će e, žene ostvariti dobre rezultate 2018. E, broj žena na višim položajima u lokalnim zajednicama Eh, ja sam eh, jedna od 13 eh, gradonačelnica ili načelnica općina od preko stotinu općina u Luksemburgu. Još jedna stvar koju bih željela pocrtati u, u radi se o administraciji u administrativnim vijećima imamo vrlo malo žena, a izlika je da žene nemaju dovoljne kvalifikacije za to. E, sada ima e, jedan female board pool e, E, to je e, namijenjeno ženama koje se zanimaju za te, e, ta mjesta u administraciji. Našli smo 600 žena iz mnogih područja koje su spremne da se natječu za te položaje koje su kvalificirane na svim mogućim područjima naročito u tim administrativnim vijećima trebamo žene. Željela bih završiti e, s primjedbom o obiteljskom nasilju. I to je veliki problem, nažalost, u Luksemburgu. E, e, tu imamo jednu ideju koja bi vam se mogla dopasti. E, sada pripremamo kazališne komade koji e, dakle male dramulete koji e, se izvode u raznim zajednicama u kojima obavještavamo o žene o svim kulturama zastupljenima u Luksemburgu obavještavamo žene o njihovim pravima o pravima kada se suočavaju sa nasiljem u obitelji. E, slažem se s onim što je jedna od kolegica rekla malo čas. E, mislim da je ovo odlično mjesto za razmjenu najboljih praksi. A, Luksemburg je spreman da vam dade informacije koje budete željeli. Hvala. Hvala vam. Sljedeći govornik je posljedni govornik, Verna Ivković iz Srbije. Poštovana predsjedavajuća, drage koleginice. Zahvaljujem, gospođo predsjedateljice, kolege. Kada govorimo o ljudskim pravima, pitanje rodne ravnopravnosti ima važno mjesto. Kada govorimo o nasilju u obitelji, kršenju ljudskih prava i nasilju nad ženama, to je nažalost jedan od najprisutnijih problema. Nasilje nad ženama, nasilje u obitelji najteže su posljedica neravnoteže moći između muškaraca i žena. Za suzbijanje toga važno je osigurati dobar zakonodavni okvir i učinkovito provođenje, prije svega kroz učinkovitu politiku, kaznenu i mjere zaštite žrtava. Međutim, trebamo obratiti dovoljno pažnje i na preventivne mjere. To znači jačanje informiranosti javnosti i pojedinaca i učinkovitije mjere da se položaj žena poboljša u svim domenama. Ekonomska neovisnost jedan je od osnovnih preduvjeta da se osnaži žene žrtve nasilja, a tu vezu prepoznaje Istanbulska konvencija kroz obvezu da se žrtvama porodičnog nasilja osigure usluge podrške i financijska podrš, stambeno zbrinjavanje, osposobljavanje, pomoć pri zapošljavanju. Na ovaj predlog vlade Republike Srbije Narodna skupština je osvojila zakon o sprečavanju obiteljskog nasilja 2016. A cilj zakona je da se na opći jedinstven način uredi organizacija i djelatnosti državnih tijela i ustavnih institucija kako bi se omogućilo djelotvorno sprečavanje nasilja obitelji. Time se osigurava bolja koordinacija između državnih organa i uvedena je specijalizacija istih, što se već pokušalo učiniti kroz obavezno osposobljavanje, prije svega u policiji i tužiteljstvu. Predviđene su veće nadležnosti policije u sprečavanju nasilja obitelji, a još jedna važna stvar u zakonu je vođenje evidencija o prijavljenim slučajevima nasilja obitelji, te čuvanje tih eh, podataka u centralnoj evidenciji. Nadamo se da će ovaj primjer biti jedan od mnogih primjera dobre prakse što se tiče podrške žrtava nasilja u obitelji. Nacionalna služba za zapošljavanje je od ove godine počela sa aktivnim mjerama zapošljavanja i uz teže zapošljive, druge teže zapošljive kategorije, mjere za žrtve nasilja u obitelji. Također imamo posebne mjere u drugim zakonima, prije svega kroz savjetovanje i podršku u slučajevima nasilja u obitelji, kao i kontinuirano osnaživanje žena. Hvala. Well, I'd, I'd like, to, like to thank all of you who made contributions this morning. Zahvalila bih svima doprinosima. Za, rasprava je bila vrlo zanimljiva. Prije što završimo, Marta Metra je zamolila da da odgovor gospodinu Martanu što ću omogućiti, iako gospodin Martan želi e, repliku i njemu ću još dati riječ, ali samo su još ta dva e, doprinosa na redu, jer doista moramo nakon toga prijeći na sljedeću točku dnevnog reda. Hvala vam, doista moram reagirati na ono što je gospodin Martan rekao. Slažemo se s vama da svi moraju poštivati zakon. Ja sam odvjetnica, pravnica i zalažem se za puno poštivanje zakona. No što se tiče šengenskih pravila, svaka država članica mora poštivati ta pravila i Francuska tu nije izuzetak. Svatko može ući u Mađarsku sa valjanim putnim dokumentom. Pravila ne omogućavaju ulazak bez putnih dokumenata i mi jednostavno u potpunosti primjenjujemo i poštujemo pravila. Govorili ste također i o ogradama, o i žici. Nećemo je skinuti, već ćemo je osnažiti kako bismo zaštitili Mađare, kako bismo zaštitili Europsku uniju. Spomenuli ste i kvote, aludirali barem na njih i sankcije protiv država članica. Naravno, mi ćemo staviti veto na bilo kakav prijedlog te vrste. Maloljetnici bez pratnje uvijek su bili dobrodošli u odgovarajućim uvjetima. E, Imeće pristup obrazovanju, zdravstvenoj skrbi, no moramo zaštititi svoju zemlju jer je to nacionalno suvereno pravo i nadležnost i mađarska vlada će učiniti što god može da zaštiti svoje građane i građane ostatka Europe. Hvala. Gospodin Martan, možda želite nešto reći? Hvala. E, e, želim odgovoriti na vaš odgovor. E, žao mi je. Mi sada razmišljamo o tome kako pomoći najslabijima kako možemo zabraniti sve oblike nasulja, ali ne samo nad ženama. E, još jednom da svjedočanstva koje smo čuli ovog tjedna, jučer i danas, e, želim postaviti jedno pitanje. E, ograda od e, bodljikave žice, koliko Lamije, gospođice Ibrahim, koliko drugih žena koje su se izložile opasnosti da izgube život E, to je naglašeno u našoj organizaciji za frakofoniju. Nije samo e, to. Pred e, tek 60 godina više od 200 tisuća vaših sugrađana je napustilo Mađarsku jer su bile žrtve nasilja. Bilo je tisuće ubijenih. Europa mi je otvorila vrata, nije bilo bodljikave žice E, e, vi nam dajete tehno, tehnokratsku e, tehnokratski odgovor, a ja vam dajem humanitaran odgovor i argument. Jedna stvar, ako se građani Mađarske osjećaju ugroženima i ako sudjeluju u izgradnji tih zidova, želim im samo reći trebamo biti e, pošteni, e, ne smijemo se skrivati iza hipokrizije. E, ne mislim da većina mađarskog naroda tako misli. To ne vjerujem. Trebaju izraziti ono što zaista misle. Ako im načela Europske unije nisu prihvatljiva, onda to treba pojasniti i reći jasno. Pozivam e, političare u Mađarskoj e, da budu hrabri poput Velike Britanije, da onda e, organiziraju referendum i odluče hoće li ostati u Evropskoj uniji. Hvala. Hvala, ne mogu vam ponovo dati riječ, još imamo popriličan broj točaka dnevnog reda, pa bih zahvalila svima koji su doprinijeli ovoj raspravi, koja je uhvatila širok raspon tema i uključila, rekla bih, većinu zemalja koje su ovdje predstavljene. Doista je bilo fantastično, toliko je bilo lijepo imati vas sve ovdje, toliki broj žena sa svojim vlastitim stalištima o tome što se događa u vašim zemljama, u vašim domovima. Doista je bilo dirljivo nadahnjuće, vjerujem, za većinu nas, pa vam svima zahvaljujem što ste bili prisutni, što ste sudjelovali u našem radu. Prijeći ćemo sada na sljedeću točku. Dakle, imat ćemo iz komisije glavnog ravnatelja, ravnateljicu iz DigiGrow, Helen Diane koja će nam dati kratko izlaganje na temu VGate-a, European Gateway for Women's Entrepreneurship. Could I ask um, Helene Daj to Dakle, bi Helene i sljedeće govornice Dejan Dahod i Astrid Schoenweger da nam se pridruže. Za If we could resume quickly because we do still have three... Imamo dakle još tri izlaganja prije nego što nam se pridruži potpredsjednica, odnosno koja je već ovdje. So, could, could I first ask um, Elaine Dakle, Elaine Diandage najprije će nam dati kratko izlaganje o, kao što smo rekli, Europskom portalu za žensko poduzetništvo. Hvala vam. Predstavit ću jedan projekt pokrenut prošle godine u Europskoj komisiji. Već godinama primjećujemo da postoji velik potencijal za žensko poduzetništvo diljem Europe i ostatku svijeta, no da isto tako moramo potaknuti veći broj žena da doista postanu poduzetnice, a kada za to budu spremne da im i mi pomognemo networkingom, pristupom financiranju i drugime. Stvorili smo dakle ovu platformu kao one stop shop gdje će žena zapravo, ako dođe sa zamisli o pokretanju posla, moći čuti neke priče o uspjehu, da vidi kako su druge žene u tome uspjele, kao svojevrsno nadahnuće, a kada doista želi započeti sa time, možemo ponuditi širok raspad informacija o tome kako započeti, kako pokrenuti posao. Dakle, informacije su korisnički vrlo pristupačne, tiču se i praktičnih i pravnih informacija, ali dobrim dijelom se usredotočuju na networking, umrežavanje, povezivanje, pružanje informacija ženama o tome kome se može obratiti, kako bi mogla došla do potrebnih informacija, pristupa financiranju, pristupa tržištu i isto tako kako bi mogla pristupiti ljudima koje koji mogu pomoći mentorima ili drugima koji mogu voditi ka stvaranju posla. Kada se posao pokrene, uvidjeli smo da žene predstavljaju 30% potencijala, tako da je tu velik postotak e, prostora za rast, ali velik broj tih poslova je manjeg omjera i slabije rastu. Za to mogu postojati različiti razlozi, možda sektori koje žene izabiru su sektori koji nude manje prilike za rast i više su lokalne narovi, temelji se možda kreativnih sektora, zdravstvenih sektora, tiču se skrbi i drugoga, no istodobno pristup financiranju može biti velik problem za žene. Statistike ne daju jasno objašnjenja No u svakom slučaju želimo olakšati pristup financiranju, osobito i rizičnom kapitalu, pokretačkom kapitalu i drugome. Zbog toga nudimo te informacije o pokretanju, razvijanju posla Dakle, možemo vidjeti informacije o pristupu i mogućnostima financiranja, zatim mogućnostima prolaska poslovnih partnera. Rast vrlo često znači oslanjanje na partnere na različitim europskim tržištima ili međunarodnim tržištima. Sljedeći korak je pruženje podrške. to nudimo informaciju o svim mogućim oblicima podrške u različitim segmentima unutar postojećih organizacija Zatim, vrlo važan dio platforme posvećen učenju i razvoju vještina I ondje bih istaknula da poticanje žena da postanu poduzetnice započinje već u obrazovanju. Dakle, Europska komisija snažno promiče poduzetništvo u obrazovanju i već smo započeli sa vrlo e, ranim uzrastom u školama, a to je ključno ne samo za one koji bi mogli postati poduzetnici u nekom trenutku u životu, već pokušavamo i istaknuti da su poduzetničke vještine, vještine koje se temelje na kreativnosti, prilagodljivosti i koje postoje sve korisnije u ovom svijetu gdje se profesionalne razvoj brzo događa, mijenja i to želimo također istaknuti. A kada se pružete poduzetničke vještine e, učenicima od rane dobi, to olakšava e, nadahnuće za stvaranje poslova i za djevojčice je to nešto što je vrlo važno u vrlo ranoj fazi života. Ova platforma je dakle One Stop Shop, kao što smo rekli, pozvala bih vas da posjetite samu platformu i pogledate koje sve mogućnosti nudi, ali pri svega pozvala bih vas da unutar svojih zajednica upozorite ljude na to, na postojanje ovakve platforme i također se radujemo sudjelovanju većeg broja organizacija, svih organizacija koje mogu pomoći ženama da postanu poduzetnice. Oni se dakle mogu registrirati, biti prisutni i nuditi informacije preko ove platforme. Jer što više informacija, prikupimo, to će biti veće mogućnosti umrežavanja za žene koje žele postati poduzetnice ili to već jesu, ili žele proširiti svoj posao, pronaći partnere i drugo. Dakle, radujem se tome što ćete surađivati s nama i hvala na pažnji. Thank you. Um, we move Hvala vam lijepa. Sljedeća točka je... Eh, predstavnica kampanje One i jučer smo razgovarali ujutro s njihovim mladim ambasadorima koji odrađuju sjajan posao. I e, posebno mi je drago što je s nama danas e, i njihova predstavnica gospođa Dina Dahun. Hvala vam lijepa i meni je iznimna čast što sam danas s vama danas. E, želim progovoriti glasom milijuna djevojaka koje nemaju iste mogućnosti ni šanse u životu. Doista je vrlo važno o ovome razgovarati ja kao ambasadorica mladih e, trebam o tome i ovdje progovoriti. One e, predstavlja preko 7,5 milijuna ljudi e, pogođenih e, velikim siromaštvom i e, bolestima. I evo, moji roditelji su u Jordanu pred više godina planirali da i mene i moje braću i sestre podučili da trebamo obrazovanje. Ja sam arhitektica i kad sam dobila diplomu e, ja sam e, postala doista sretna kad sam mogla raditi e, s palestinskim izbjeglicama. Moja služba i moj rad, a sedam godina sam to radila, je dokazivao da se E, isplatila e, moja edukacija. U Kajlovenu u Belgiji pred sedam godina počela sam raditi na doktoratu. E, I danas mogu reći da to doista sve jest funkcioniralo, a potreba za znanjem je zapravo nešto što se kod mene nastavlja i naravno moramo reći da muškarci i žene nemaju iste mogućnosti pa nigdje na svijetu. Žene i djevojke moraju s tim živjeti svakodnevno, a naročito u najsiromašnijim državama. Odboru za ženska prava i rodnu ravnopravnost zahvaljujem na tome što je ovu e, debatu potaknuo i što nas je pozvao da e, govorimo o osnaživanju žena. Kad govorim o ekonomskom osnaživanju žena, e, mogu se upitati kako ću znati čemu težim i što želim ako ne znam da to uopće postoji, kako ću postići ono što želim ako nemam potrebne vještine za to, jer znanje jest moć. A e, osnaživanje nije nešto što možete dati i oduzeti, to znači dati, pružiti svima i posvuda iste uvjete i e, mogućnost da izraze svoje pune potencijale i sposobnosti. I to treba započeti od najranijih dana, a započinje s obrazovanjem. Imala sam mogućnost e, i studirati i učiti i naučiti i istraživati i doista mislim da nema snažnijeg i boljeg alata za osnaživanje žena od obrazovanja i to vidimo sa svakom godinom obrazovanja koju dobije djevojčica u svak, svaka godina, znači 12% višu plaću. A, a u podsaharskoj e, Africi i drugdje to može e, doista e, spasiti ogroman broj i djece i e, mladih i 130 milijuna djevojčica nema pristupa školovanju 130 milijuna u Africi južno od Sahare i tamo 40 e, u samo u tom segmentu 46 milijuna djevojčica ne ide u školu. To bi bila ukupno e, deseta po veličini država na svijetu. E, dakle, odmah nakon Rusije, e, Njemačke i to je broj djevojčica koje ne dobivaju priliku i njihove države ne dobivaju mogućnost rasta zbog toga jer od obrazovanja žena i djevojčica svi imaju koristi. One mogu biti liječnice ili inženjerke ili sutrašnje liderice vođe. Mogu raditi bilo gdje, ali iznad svega mogu doista u punini živjeti svoje živote. Da bismo otklonili te barijere i e, pogotovo e, one koje onemogućuju da djevojčice i žene iz najsiromašnijih e, zemalja dobiju obrazovanje, trebamo političare koji razumiju koliko je kriza velika. Govorim o, opet ponavljam, 130 milijuna djevojčica koje ne idu u školu ali sama svijest o tome neće biti dovoljna da bi se osiguralo e, gospodarsko i ekonomsko osnaživanje potrebno je obrazovanje i e, imamo krizu obrazovanja imamo krizu mogućnosti trebamo hrabar plan i pametne politike koje bi trebale omogućiti da svaka djevojčica bilo gdje u svijetu dobije E, mogućnost obrazovanja, svaka žena bude osnažena na isti način. Čuli smo i e, razna obećanja o tome što će se dogoditi održive ciljeve do 2030. godine kvalitetno obrazovanje, životno obrazovanje. Međutim, moramo barem udvostručiti nastojanja da e, povećamo broj djevojčica u školama i nastavnici i e, učenici trebaju imati pristup resursima da bi se osiguralo da tehnologija pomogne učenju i e, da se smanji ovaj jaz e, koji sada postoji između rodnih skupina bez obzira na rod, odnosno spol, e, veća transparentnost i odgovornost je neophodna, trebamo i bolje i pouzdanije informacije i brojčane pokazatelje, a e, Ujedinjeni narodi su uspostavili 52 pokazatelja koji mogu oslikati potpunu sliku e, o tome kakvo je stanje u pogledu osnaživanju žena. Oko 80% tih podataka za Afriku i Južno Sahara niti ne postoji. I ljudi doista trebaju znati i kako uopće strukturirati svoje nastojanje da bi se e, žene koje, e, kojima to treba e, osnažilo i da bi se uklonile najveće prepreke koje onemogućuju e, djevojčicama da idu u školu, treba puno toga učiniti. I naravno da je obrazovanje opet ishodište svega, ali treba ići i dalje od toga. A, I da bi se to učvrstilo, moramo osigurati da žene i muškarci dobiju ista prava i to ista prava e, pravo pristupa bankovnom računu i e, zaposlenju Zašto netko misli da je nešto što je zajamčeno, što se podrazumijeva? Za mnoge žene danas to je još uvijek samo san. Preko 350 e, tisuća članica organizacije One i e, one se bore i apeliraju na e, lidere svijeta da omoguće da e, djevojčice idu u školu i vi možete postati dio toga. Mi brojimo i došli smo do brojke od 130 milijuna djevojčica koje ne idu u školu. Ne radi se samo o brojkama, radi se o osobama koje su imale i težnje i snove, a e, zanijekana im je sama budućnost. Dakle, nemaju mogućnost voditi osnaženi život, pa vas molim da odete na one.org i da e, postate jedan video ili fotografiju e, i to u korist obrazovanja djevojčica. Djevojčica poput e, Malale i Usavsaj i morate znati da nijedna od nas neće biti jednaka i jednakopravna dok to nismo mi sve. Hvala lijepo. Prije nego što podpredsjednici damo riječ, imamo još jednu gošću, to je Astrid Schönweger, koordinacija nacionalne asocijacije ženskih muzeja, koja će e, nam se obratiti jer su e, oni dali sve izloške koje ste vidjeli ispred radionica. Astrid, izvoli. Hvala lijepa. Pokušat ću e, e, kratko govoriti. Ja sam Astrid Schoenweger. Ja sam e, ravnateljica ja sam zapravo prva ravnateljica ženskog muzeja iz Milana u Italiji, ali sam pripadnica njemačke manjine i željela bih izraziti zahvalnost na tome što sam pozvana sudjelovati u ovom događaju i e, moji kolege e, razumiju da zajedno s tajništvom FEMA e, i, i podržali su zapravo postavljanje ove izložbe, pokretne izložbe koja predstavlja 12 ženskih muzeja iz 11 država i e, predstavnice su fotografirale svoje e, postave i e, to izložile ispred radionica, a imate i prospekte koji vam to prikazuju pa ih možete ponijeti. Međunarodna smo udruga i mreža ženskih muzeja od 2008 godine imamo sedam pravih muzeja e, iz cijelog svijeta i 15 e, web izložbi te okupljamo i preko 40 inicijativa e, iz cijelog svijeta imamo 45 članova žene pišu povijest svijeta i svaka država u svijetu treba takav ženski muzej. To nisu moje riječe, nego je Širine Badi to rekla e, naša kuma koja je dobila Nobelovu nagradu 2003. godine. I ona e, ima isti san kao i mnoge od nas e, i vidjeli smo koliko je snažna potreba da se skrene pozornost na pitanje žena e, bez obzira radi li se o ženskoj povijesti, ženskoj umjetnosti ili ženskim pravima kao ljudskim pravima. Samo 3 do 5 posto je ženskih e, je umjetnina u recimo normalnim muzejima i galerijama širom svijeta. E, rodna ravnopravnost i povijest nisu uopće teme kojima bi se muzeji širom svijeta bavili. I upravo je putem muzeja način kojim možete postići puno, to je mirna strategija koja glasno govori e, o pravima e, i o potrebi za rodnom ravnopravnošću. Ženski muzeji širom svijeta međusobno se razlikuju, ali svi govore o zastupljenosti žena, iskustvima, znanju, percepciji i tako dalje, ali ženski muzeji rade puno više toga i postali su platforma za razmišljanje o našoj kulturi i našem društvu i doista su uvijek jedan forum iz kojeg ne samo, u kojem ne samo da se prepričavaju neke priče, nego se priče i stvaraju. Te možemo širiti rodnu osjetljivost i e, socijalnu inkluziju manjina. Međutim, Potrebna nam je mreža, potrebna nam je politička volja i financijska podrška, a ženski muzeji moraju opravdati svoje postojanje. Mnoge inicijative trebaju i političku i financijsku podršku da bi preživjele, kao recimo rodni muzej u Ukrajini muzeji u Argentini, u Senegalu, pa čak i onaj u Bonu u Njemačkoj. U Iranu je e, aktivistima za ljudska prava zabranjeno da uopće budu u toj zemlji e, jer su aktivistice željele osnovati muzej. Isto je bilo u Gambiji e, i u Centralnoj Africi gdje su se takve stvari događale za vrijeme e, građanskog rata. Shane Ebadi e, rekla je da i žene žele pisati povijest svijeta, pa vas molim da podržite žene u svojim državama, e, da i one osnuju ženske muzeje, provjerite imate li ženski muzej ili žensku inicijativu u svojoj zemlji kojoj biste mogli pomoći jer pomognete li vi njima one bi mogle pomoći vama u ovoj stvari koja vam je zajednička. Hvala vam lijepa. Mirej McGinnis, potpredsjednica, koju ste jučer mnogi susreli na svečanosti dodjele nagrada ženama inovatoricama, je s nama i daj mi odmah riječ, nemamo puno vremena. Hvala lijepa, poštovat ću to što nema puno vremena i e, dozvolite da kažem da mi je iznimno drago što sam dobila e, priliku obratiti vam se jer e, parlamentarci i iz Europske unije, ali oni izvana trebaju naravno širiti svoju mrežu i jučer sam upravo o tome govorila, a to je da nam treba mehanizam da E, ova pitanja pomaknemo na e, važnije mjesto unutar naših dnevnih redova e, i ne treba za to čekati jer mi trebamo raditi na važnosti pa čak i ovih dana koji su nam sada na raspolaganju u parlamentu. Dakle, osnaživanje žena E, je vrlo važno. Ako vidite ženu na nekoj poziciji moći, e, to se nekako smatra da je do toga lako došlo. Ne. E, pitanja su vrlo duboka i ovo što je Dina rekla o 130 milijuna djevojčica koje nemaju pristupa obrazovanju, to je doista strašno. Ja imam majku koja nije imala pristup obrazovanju, koje je žarko željela. Međutim, je učinila sve što je bilo u njenoj moći da njezino osmero djece dobije obrazovanje e, i e, naši su roditelji vodili borbu za našu e, naše obrazovanje ja naravno ne mogu ne misliti na djevojčice i žene koje su koje zaslužuju obrazovanje a nemaju pristup i treba osnaživati žene jer na mnogo način žene i u Europi i u svijetu koji se razvija trebaju se uključiti e, u e, sve djelatnosti. Poljoprivreda je recimo moja strast. U Irskoj vidim tri skupine žena e, u poljoprivredi koje su se okupile, udružile snage. Imaju drugačije priča, ali smatraju da se njihovim pitanjem u postojećim e, strukturama nitko ne bavi. I sad su uzele stvar u svoje ruke e, i to je važno. Pa ovaj FEM odbor i predsjednica i potpredsjednica e, smatraju da na tome treba raditi. Ja sam došla 2004. na ovu poziciju i to iz e, jedne male države članice. To nije poklon, to je nešto za što se borite, na čemu nastojite e, i gubitke i dobitke i e, treba podnijeti i treba reći i ženama koje su ovdje i slušaju, ali i onima koje su drugdje, da morate biti spremni na borbu ako, se, ako u nešto vjerujete. Dina, vi vjerujete, vi vjerujete da treba naglasiti vidljivost žena i njihovo sudjelovanje u stvaranju povijesti. Imamo doista puno mogućnosti, ali treba početi od mladih žena i mladih muškaraca. I e, žene trebaju biti uočljive na višim položajima e, i na svim položajima u jednom društvu. I e, često, e, koliko često razmišljate o ženama koje, na primjer, čista ovaj parlament. Jutro mi ih znam sretati, poštujemo li njihov rad. doista je potrebno dati poštovanje ženama na svim položajima u društvu i potrebno je osigurati i da ovih 130 milijuna djevojčica koje su danas spomenute dobiju glas i progovore vrlo jasno o tome, pa pogledate li e, moje e, lice, vidjet ćete da možda još o neke stvari nemam pravo, ali s vremenom ću ga imati e, i mislim da je važno e, predano se boriti i da je potrebno ići dalje od granica i e, to zato da bismo stvorili bolju Europu i bolji svijet i to muškaraca i žena koji se zajedno bore protiv nejednakosti. Hvala. Hvala Mirej, hvala svima vama i na vašim doprinosima e, u ime e, odbora za e, prava žena vam doista želim svako dobro u vašim borbama i hvala prevoditeljima koji su ostali s nama i malo dulje nego što je bilo predviđeno. Želim vam svima puno uspjeha u budućem radu.